Rozumiem, że możemy rozpoczynać. Nie możemy dłużej. Mislim da bismo mogli početi. Zapravo počet ćemo, da ne duljimo. Naš program za danas je vrlo gust. I glavna točka našeg dnevnog reda je rasprava o e, mliječnom paketu te izgledima za mljekarski sektor. Riječ je o vrlo aktualnoj i vrlo bitnoj temi, oko toga se svi slažemo. Smatram da je dnevni red usvojen. U principu e, pokrivamo samo jednu temu. E, sastanak se prenosi preko interneta i imamo prevođenje na 20 jezika. E, isključivo, e, ne uključujući estonski, malteški i slovački. Stoga idemo dalje. Drago mi je da mogu otvoriti ovu raspravu o mljekarskom sektoru koja će se koncentrirati na procjeni sadašnjeg zakonskog okvira te na izglede mljekarskog sektora nakon ukidanja sustava kvota u travnju. Znamo već dugo da će do tog trenutka doći. I naravno što se datum sve više približava, imamo sve više sumnji i sve više pitanja. Rastu strahovi o mogućoj krizi na tržištu mlijeka. I nadam se da nakon što poslušamo naše govornike danas, da ćemo naučiti više i saznati više o specifičnim problemima te o mogućim e, rješenjima. E, ovo, e, znate da je gospodin Nikolson bio naš izvjestitelj, riječ je o izvješću na vlastitu inicijativu i gospodin Nikolson se već dugi niz godina bavi ovom temom. Osim njega, s nama su danas i drugi stručnjaci. Dati ću deset minuta svakom od naših gostiju i molim vas da se držite povjerenog vam vremena. Provedba o e, mliječnom paketu. Tu imamo tri govornika i nakon njihovih izlaganja uslijedit će rasprava. Najprije će riječ imati koordinatori i svi oni koji žele postaviti pitanje. Dopustite mi da ponovim. u drugom dijelu ću prednost dati onim govornicima koje nismo čuli u prvom dijelu. Stoga vjerojatno nećete dobiti drugu priliku da postavite pitanje. Prije nego što krenemo sa našim prvim panelom, dajem riječ gospodinu Nikolsonu. Molim vas da nam kažete nekoliko riječi o ovoj raspravi i o temi. Prije svega, gospodine predsjedniče, hvala vam i e, želim svima dobrodošlicu u Europski parlament na ovu današnju raspravu. Vidim da je interes ogroman i to me zapravo nimalo ne iznenađuje. Zato što je sektor sektor mlijeka prolazi kroz neku vrstu savršenu, e, savršene oluje i naravno da industriju zanima što nas čeka u budućnosti i to posebice nakon 1. travlja i nakon ukidanja e, kvota. Svi znamo kako su stvari funkcionirale u prošlosti, znamo i za ovu promjenu i to već nekoliko neko vrijeme. I odluka o ukidanju kvota je donesena prije jako puno godina i sada ćemo je morati provesti i živjeti s njome. Prosječna cijena mlijeka u proteklih 12 mjeseci je dramatično pala i posljedice tog pada se osjećaju. E, da, ovo je izvještaj na vlastitu inicijativu i no vjerujem da je izvještaj pripremljen u trenutku koji je ključan za mliječni sektor i to u cijeloj Europi. Mislim da ovo kroz što smo prošli u proteklih šest mjeseci i što se dogodilo sa povećanjem proizvodnje količine mlijeka, a porast, a rast se ne događa i e, u potrošnji. Tako da mislim da bi to moglo e, stvoriti probleme ovom sektoru. Stoga smatram da je ovaj izvještaj pripremljen upravo u e, vrlo važnom trenutku za mljekarski sektor. I izazan i veliki je izazov za sve nas. Prošli tjedan smo imali e, još dvije rasprave o situaciji e, te o budućnosti tržišta mlijeka i moram vam reći da smo dvije rasprave imali u odboru i jedan od razloga zašto danas održavamo e, raspravu zato što da bi svi mogli reći kakva je stvarno situacija. no svi znamo da nije dobra, ali svi mi kao zastupnici ovog parlamenta imamo odgovornost da pokušamo pronaći rješenje na ovaj problem e, te osigurati bolju budućnost mljekarskom sektoru i našim proizvođačima koji o tome jako puno ovise. E, gospodine predsjedniče, neću oduzeti više vremena. Moj zadatak je ovdje da poslušam stručnjake i do kraja veljače ćemo raspravljati o izvještaju u odboru. E, mijenjat ćemo ga ako bude potrebno i nadam se da će doći na raspravu pred cijelim parlamentom u travnju ili svibnju. A mi naravno ne možemo samo stajati po strani i e, reći da je to odgovornost isključivo komisije i vijeća, zato što na kraju dana mi zastupnici ovog parlamenta imamo suzakonodavnu ulogu i imamo i zadatak e, suodlučivanja. Stoga moramo e, reći što mislimo i moramo e, braniti interese naših proizvođača koji, su se, koji će se pronaći u poteškoćama. Gospodine predsjedniče, evo time bih završio i veselim se što ćemo sada čuti izlaganja naših stručnjaka koji dolaze iz različitih e, dijelova Europe i jako se veselim e, njihovim izlaganjima. Da, ovo je vrlo dobar prijedlog. Poslušat ćemo naše stručnjake i postavljat ćemo im pitanja. Sva, sviđa mi se prijedlog gospodina Nikolsona. A sada dajem e, riječ našim stručnjacima, no prije nego što to učinim, predsjednik radne skupine Kopa Koženka, gospodin Mansell Raymond, će reći nekoliko riječi kao uvod. Izvolite, gospodine Raymond, molim vas da se držite dodijeljenog vam vremena. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, Najprije vam želim svima zahvaliti što ste me pozvali da govorim na ovoj raspravi. E, ovo je tema meni vrlo bitna, a vjerojatno je bitna i vama. Živim na farmi u Elsu, u Ujedinjenoj kraljevini i pokušavam živjeti od rada na toj farmi. Trenutačno e, e, moj sin i nečak nastavljaju taj posao. Ja sam predsjednik radne skupine Koka Kođeka o mlijeku i mliječnim proizvodima. E, naša skupina uključuje članove iz svih zemalja. Imamo i zapravo predstavljamo oko 750 tisuća e, mljekara. Dakle, iz svih područja Europe. Da, pred nama su i izazovi i mogućnosti. Izazovi s kojima će se mljekari morati učiti dakle, kratkoročno, srednjeročno i dugoročno. No ja smatram da dugoročno za naše mljekare postoje i mogućnosti. Kad, govoro, kad govorimo o kratkoročnim izazovima, govorimo o pritiscima tržišta i to je kumulativni učinak e, situacije u svijetu, geopolitičkih odluka te privremenog izlaska Kine iz tržišta. pad cijena se dogodio i u Europskoj uniji, ali i u svijetu. No, gubitak izvoznih tržišta, dakle koje govori o 13% vrijednosti, su, je imalo značajne posljedice i to bilo da govorimo o izravnim ili neizravnim učincima na e, lanac opskrbe mlijekom. A dodatni pritisak je stvoren na mljekare koji su na kraju dana najslabija karika u ovom lancu. Danas e, vidimo pad cijena u cijeloj Europskoj uniji i to posebice e, u zemljama koje su najviše izgubile i to su zemlje koje su graniče s Rusijom. Neke su mjere već poduzete kako bi se e, smanjio pritisak i to kroz mnoge, e, mnoge alate u okviru zajedničke poljoprivredne politike. E, stoga reakcija komisije je bila vrlo dobra, no mnogo toga još potrebno učiniti. Još uvijek postoji rizik da se spustimo na razinu intervencija koja je već na vrlo, vrlo niskoj razini od 270 centi po toni. No, istovremeno cijena proizvodnja je porasla. Porasla je cijena stočna hrane, a porasli su i fiksni troškovi i to dramatično. Komisija mora osigurati da unutarnje tržište funkcionira e, na primjeren način u ovakvim situacijama. Mljekari moraju dobiti realan e, povrat tržišta koji će im pokriti troškove proizvodnje i koji će omogućiti da oni nastave e, s razvojem svojih poslovanja. Što se tiče srednjeročnog i dugoročnog e, rokova, e, velika nestabilnost u ovom kontekstu, zatim bolja, bolje funkcioniranje opskrbnog lanca, te definiranje uvjeta za proizvodnju mlijeka i preradu mlijeka kako bismo zadržali e, proizvodnju mlijeka u cijeloj Europskoj uniji. Sve, sve e, ovi predstavljaju najvažnije izazove, srednjoročne izazove i bit će vrlo bitni nakon ukidanja sustava kvota. No, Europska unija istovremeno mora biti u mogućnosti e, iskoristiti prilike koje će nastati i sve veće potražnje za mlijekom. A očekuje se da će ponuda da će potražnja porasti za 2,1% do 2024. Stoga, kako bi mljekari iskoristili ove prilike, oni moraju ulagati u svoju infrastrukturu, moraju postati učinkovitiji i konkurentniji. Stoga mi tražimo fleksibilnost e, u pogledu kazni koje će se nametnuti određenim zemljama članicama. Mljekarski sektor je Europske unije je usko povezan sa globalnim tržištem i izložen je e, nestabilnostima. S obzirom na veliku nestabilnost cijena na koju utječe u brojni faktori, gospodarska stvarnost je da je ograničenje proizvodnje da više nije dovoljno na ovom globaliziranom tržištu. Europska unija je izvoznik e, mlijeka i mliječnih proizvoda već desetljećima. I kako bi zadržala svoju konkurentnost, jako je važno da Europska unija ostane e, važan igrač na ovom tržištu. Moramo e, osmisliti mjere kojima ćemo zaštititi europske proizvođače mlijeka od posljedica velike nestabilnosti na tržištu a u ovom trenutku naši mljekari nisu zaštićeni od tih trendova. Osim toga potrebne su e, druge mjere kako bismo im pomogli. Bez obzira e, kakve mjere bile, one moraju biti dobrovoljnog karaktera za naše mljekare. Sigurnosna mreža koja se sastoji od javne intervencije mora biti učinkovitija i primjerenija potrebama mljekara. Time što ćemo povećati intervenciju iznad e, definiranih pragova. Trenutačne razine za zaštitu nisu više primjerene kako bi spasile naše mljekare u trenucima krize i poteškoće i to posebice s obzirom na današnje, današnje troškove proizvodnje. Zatim potrebne su ciljane aktivnosti moguće i regionalnog karaktera ukoliko budu potrebne. Moramo uh, razmisliti o tome kako mjere mogu biti primjerenije određenim regijama i koji će biti vremenski okviri za to. Uh, mogućnost davanja naknada za izvoz to je zadnje rješenje, a mogli bi se financirati i iz pričuve za krizu što bi značilo smanjenje direktnih plaćanja proizvođačima mlijeka. No, s obzirom na to da bi se ovaj alat mogao koristiti samo u trenucima krize i s obzirom na nestabilnost tržišta mlijeka, Europska unija treba dinamični e, alat za izvoz koji će se primjenjivati kada bude potrebno. Osim toga, potrebno je smisliti i e, alternativna rješenja u smislu kredita za izvoz jer bi se na taj način mogli pokriti određeni financijski rizici kad je riječ o, o privlačenju novih tržišta. Europska unija također mora um, obratiti malo više pažnje alatima za um, upravljanje rizikom, poput recimo fiksnih ugovora, koji sada u ovom trenutku nisu dostupni i moraju zaštititi naše proizvođače mlijeka, no ne smiju se koristiti umjesto uh, sigurnosne mreže. Uh, sigurnosne mreže su uh, spriječile kolaps tržišta mlijeka u Europi, no ipak moramo definirati jasne ciljeve i pravilno upravljati našim rizicima. Zadruge mljekara već imaju vrlo važnu ulogu u e, smanjenju nestabilnosti e, na tržištu i u pomoći e, mljekarima i njih bi također trebali uključiti u ove rasprave. Na primjer, na Novom Zelandu nude fiksne ugovore, a SAD ima police osiguranja. Osim velike promjenjivosti koja je zazvana vanjskim faktorima, Europska unija mora analizirati e, funkcioniranje opskrbnog lanca za mlijeko. E, mljekari su najslabija karika u ovom lancu, s obzirom na to da se moraju suočavati s većim pritiscima u kriznim razdobljima. Zbog toga Kopa Koženka traži potpunu provedbu e, mliječnog paketa u cijeloj Europskoj uniji provedba paketa je još uvijek u ranoj fazi e, s obzirom na to da su uključene neke nove odredbe. No, iskustvo je pokazalo da je mliječni paket do sada e, doprinio uvođenju boljih ugovora, da je ojačao strukturu organizacija poljoprivrednika i na taj način im dao više pregovaračke moći u na tržištu. taj se dio također mora još dodatno unaprijediti. Osim toga, lanac opskrbe mlijekom mora dobro funkcionirati i to je usko povezano sa provedbom mliječnog paketa. Kao e, niske cijene i nepoštene prakse su neprihvatljive za naše mljekare i e, komisija mora reagirati i kazniti takva ponašanja, baš kao i e, nepoštene prakse u e, mljekarskom lancu. E, otkupljivači moraju biti mnogo odgovorniji prema svojim proizvođačima mlijeka. Se, o tim se svim situacijama može razgovarati unutar Europskog observatorija za tržište mlijeka. Europska unija treba jasno definiranu strategiju kako bi se potaknula konzumacija mliječnih proizvoda već od najranije dobi. Zatim mljekarski sektor treba promičbene alate koji će biti podržani odgovarajućim proračunskim sredstvima i manje i uz manje administrativnih opterećenja. Jednom kada definiramo sve te uvjete moramo osigurati E, postojanje našeg e, mljekarskog sektora i moramo raditi na tome da naše izazove riješimo. Eto, uz ovih nekoliko riječi, hvala vam što ste me poslušali i veselim se e, što ću sada ja vas poslušati. Zahvaljujem. Sada ću vas samo podsjetiti da imate 10 minuta vremena na raspolaganju za vaše izlaganja. Nakon 9 minuta ću vam dati jedan znak i nakon što će isteći vaći 10 minuta morat ćemo prekinuti s izlaganjem. Sada bih htio dati riječ e, gospođi Isabel Vilalba Ivane koja je e, znači proizvođač mlijeka u Galiciji te predstavnice Europske koordinacije Via Campesina s e, skupine za mlijeko i mliječne proizvode, te također e, iz skupine Europskog civilnog dijaloga e, o mlijeko i mliječnim proizvodi. Izvolite imati riječ. E, prvo želim e, zahvaliti Odboru za poljoprivredu ruralni razvoj što mi je dao mogućnost da ovdje e, na neki način predstavim glas proizvođača i proizvođačica mlijeka i da analiziramo one alate koje imamo na raspolaganju. Kao prvo ću analizirati mliječni paket o kojem smo evo počeli govoriti. Dakle, govorili smo o ciljevima tog mliječnog paketa i sada želimo vidjeti jesu je li mliječni paket doveo do ostvarenja tih ciljeva i imamo li prikladno instrumente. Nakon duboke krize iz 2009. dobili smo taj mliječni paket čiji je cilj bio da e, dobijemo instrument kako bismo izbjegli buduće krize, nisku cijenu i kako bismo ojačali moć tu slabu moć proizvođača mlijeka u e, lancu opskrbe. Dakle, proizvođači mlijeka zapravo pate od tih e, niskih cijena, a s druge strane uspostavila, uspostavio se domini e, velikih proizvodnih lanaca u tom lancu opskrbe. Oni su nametali proiz, cijene proizvodnji i također te cijene su bile nametane i samim proizvođačima mlijeka kada je riječ o otkupu. Također Također imamo i druge mehanizme kako bismo poboljšali rentu te kako bismo mogli imati instrumente za povećanje, smanjenje troškova proizvodnje, kako bismo pronašli stabilnost te kako bismo na neki način mogli govoriti o održivoj budućnosti ovog mljekarskog sektora. Na taj način želimo izbjeći velike neravnoteže. Dakle, to su ciljevi e, koji su bili postavljeni u okviru tog mliječnog paketa. Da vidimo kakva je stvarnost tri godine kasnije. S obzirom na e, velike trgovačke lance nije bilo nekih velikih promjena. Dakle, e, trgovački lanci su e, s obzirom na maržu velikih tog, tog mliječnog paketa, oni su pogađali proizvođače i proizvođačice mlijeka i situacija je takva da i danas dominira upravo veliki trgovački lanac, a to je sve krenulo nakon krize 2009. Što se tiče nefunkcionalnosti i te neravnoteže, možemo reći da se nalazimo u istoj situaciji. Naime, kada govorimo o cijeni troškova proizvodnje i kada govorimo o učinkovitim mehanizmima koji će kažnjavati tu e, obvezu, odnosno e, to nametanje proizvođačima mlijeka da moraju prodavati s gubitkom. E, dakle, to su samo neki pokazatelji koji pokazuju kako sa ovom otkupnom cijenom mlijeka se ne mogu pokriti troškovi proizvodnje. Ovaj mliječni paket je na kraju podrazumijevao privatizaciju te politike proizvodnje mlijeka i moramo reći da je izostavio velik dio tih europskih proizvođača. E, također iznimka su bile i kooperative zadruge koje nisu bile e, obavezane na sklapanje ugovora i također kada govorimo o organizacijama proizvođača oni nisu imali dovoljnu pregovaračku moć. Kada govorimo o e, tim zadrugama i proizvođačima, one su porasle za 90% u zadnjih 10 godina i mliječni paket s jedne strane je olakšao proizvodnju u onim područjima koje su imali ranije visoko proizvodnju mlijeka, a mnoge druge su isključili iz čitavog procesa. Komisija je u lipnju, znači 13. lipnja 2014. godine utvrdila da u samo četiri države članice, ovdje govorimo o Češkoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Francuskoj, da je e, postojala neka vrsta pregovora e, sa organizacijama proizvođača. Evo ja ću vam sada govoriti samo o Španjolskoj. Imamo sedam e, legalnih e, organizacija proizvođača, po pitanju e, šest od njih su proizvođači goveda, znači proizvođači mlijeka i nije bilo moguće na neki način isposlovati veću pregomaračku moć niti po pitanju količine, niti po pitanju cijena. Na zapravo oni pokrivaju manje od jedne trećine proizvodnje. Zaključak koji možemo izvući iz toga je to da nismo dobili veću progovaračku moć e, kada je riječ o proizvođačima mlijeka i postoji još uvijek jako velika razlika između velikih multinacionalnih kompanija kao što su Lactalis i druge i samih proizvođača. Budući da oni imaju svoje centre koji su e, smješteni tisućama kilometara daleko od proizvođača i oni odgovaraju više nekim globalnim politikama i nisu toliko u skladu sa problematikom onih lokalnih proizvođača. E, mi smo došli do toga da uspostavimo neke pokazatelje u skladu sa svim stranama u tom postupku kako bismo nakon toga mogli postići to da industrija e, poštuje te dogovorene pokazatelje. No i dalje imamo tu e, taj odnos moći kada govorimo o velikim trgovačkim lancima. Kada govorimo o potporama koje mogu biti ili obavezne ili e, dobrovoljne, opet dolazimo do problema što je industrija ta koja nameće svoje uvjete. Mene, na primjer, prisiljavaju da Propišem ugovor gdje je cijena otkupa manja od cijene proizvodnje i ono što još rade da bi me još više ucjenjivali je to da zapravo mnogo puta e, moram to mlijeko dati po tim uvjetima kako mi ne bi ostalo e, kao višak od kuće neprodano. Također nema obveze sklapanja proizvoda kada govorimo o industriji, znači predađivačkoj industriji i distribucije i to je još jedna od tema koje e, industrija koristi kako bi smanjila našu cijenu i na taj način uništila ovaj prvi e, stup, a to su proizvođači mlijeka. Prema našem ugovoru kada je riječ o e, sklapanju, prema našem iskustvu kada je riječ o sklapanju ugovora, Možemo reći da ovdje imamo čitav niz e, pitanja koje treba riješiti, ali došlo je do kompletne distorzije mehanizma. Puno puta nam nameću cijene uz uvjete koji nikako ne zadovoljavaju standarde kvalitete, nikako ne zadovoljavaju ono što je bilo ugovoreno na razini javne politike. Nema nikakvih sustava posredovanja, a smatram da je to alat koji se nalazi više u rukama prerađivačke industrije. Kao što vidite, situacija je poprilično dramatična i ne govorim ovdje samo o našoj zemlji nego i o mnogim europskim zemljama. Dakle, problem su cijene e, koje su sada pale do 30 centi i to je naša e, to je naša zapravo stvarno sa 1,8% samo sklopljenih e, ugovora. Dakle, imamo niske cijene, nemamo obvezu ugovaranja, znači cijene došle do 30 centa i to je nešto što pokazuje da ovaj alat koji smo na raspolaganju nije bio iskoristiv. Jasno nam je da je kriza i uvelike utjecala na cijenu mlijeka, ali problem je i u ponudi, ne samo i u potražnji. Dakle, mliječni paket je taj koji ne nudi u zaključku nikakvo učinkovito rješenje. Kada govorimo o e, SAD-u, o Novom Zelandu i o njihovim e, nekakvim sustavima, to je nešto što nije primjenjivo kod nas zbog toga što imamo drugačiji sustav potrošnje i e, imamo drugačiji učinak po pitanju troškova i cijena. Jedini mehanizam koji bi mogao biti je taj da E, krenemo sa drugačijom vrstom eksploatacije. Kada govorimo o povećanju proizvodnje, ovdje ne govorimo o homogenom povećanju proizvodnje. Ne, ovdje govorimo o 2% na temelju na europskoj razini, a neki govore o 5% koji su bili ovdje prije ruskog embarga, no to je velika razlika. Dakle, nama treba povećanje proizvodnje u kojoj ćemo dobiti veliku koncentraciju životinja s jedne strane na više područja. S druge strane imamo izvješće komisije koje ni u jednom trenutku e, ne radi procjenu učinka koju to može imati na onim nepovoljnim područjima, na perifernim područjima gdje također postoji i problem sa nezaposlenošću. Kao što vidite, u tom ljekarskom sektoru također smo pokođeni tom velikom gospodarskom i društvenom krizom nemoguće eksploatirati sve resurse iz tih zemalja i činjenica je da nas ne smiju predstavljati kao jedinstveni mehanizam sektora koji je u padu zato što je situacija itekako neujednačena taj mehanizam intervencije koji e, zapravo se ne koristi koliko bi trebao je bio prikazan kao validan instrument, ali rezultati nisu bili toliko učinkoviti. Kada govorimo o e, proizvodnji, ona se koncentrira samo u određenim područjima. I također smo e, pod utjecajem nestalnosti cijena, a s druge strane ovisimo i o javnoj politici kontrole, proizvodnje i upravljanja tržištem. Dakle, nemamo na umu samo proizvodnju, nego i način, način proizvodnje, ali također i kočilu proizvodnje. Više od 90% europske proizvodnje namijenjeno unutarnjem tržištu, a zašto se smanjuje potrošnja? Zato što e, postoji problem sa antibakterijskim, e, anti e, sa otpornošću na antibiotike, sa velikim problemom eh, netolerancije na mliječne proizvode i zbog toga dolazi do pada potrošnje ne samo u Europi nego i u ostatku svijeta. Sve to utječe i na zdravlje i na dio potrošača i upravo zbog toga eh, naša potrošnja pada na razini Europe ne samo zbog tiha nego i zbog drugih razloga. Na neki način Mi smo također i podložni svim stabilnostima i na vanjskom tržištu. Bardzo dziękuję. Także za... Zahvaljujem. Zahvaljujem što ste e, se držali u okviru ovog zadanog vremena. A sada bih htio dati riječ gospodinu Dankanu Monganu koji je e, proizvođač mlijeka iz e, Ujedinjene kraljevine. Ja sam Duncan Moon, pripadan trećem naraštaju mljekara iz Kambrije. Bavimo se stočarstvom od 40 pere, uzgajamo travu, ali imamo i obradivu površinu. 2007. odlučili smo prestati s proizvodnom mlijekom Međutim, moja, moja vlastita strast me natjerala da taj uzgoj e, obnovim. Na lokalnom i međunarodnom tržištu nabavio sam 240 krava. Međutim, vjerujem da je preko serije junica koje sam uve, uvezao iz Europske unije, došla i plazna bovus u, moju, e, u moje e, stado. To je nažalost imalo štetne posljedice, morali smo se riješiti naših e, krava. Susreli smo se i istrpjeli velike užase, e, kako naše gospodarstvo, tako i moja obitelj. Unatoč tome odlučili smo nastaviti s proizvodnjom e, mlijekom i to preko britanske zadruge First Milk koja mlijekom opskrbljuje nesle omogućuje ona da možemo maksimalno povećati povrat uloženog, ali isto tako omogućava kupcima da dobiju proizvod koji koji odgovara njihovim procesima. Naime, inzistira se na sastavu mlijeka, tako da ja, recimo, dobivam 0,47 penija više za svaki dodatni 0,1% bjelančevina na eku. Mislim da su ugovori sa Neslem bili nevjerojatno važni, još uvijek jesu, u pristupu financijskih financijskim, financijskoj podršci od, od banaka, zato jer možemo lakše imati pristup kreditima. Mnogo smo toga naučili iz nesreće sa mikoplazmom bovis i imajući to na umu želimo se usmjeriti na budućnost. Međutim, imamo podršku naših otkupitelja, što je nevjerojatno nevjerojatno važno, kao i kupaca koje zanima sljedivost i kvalitet. Milk package, odnosno mliječni paket, potiče korištenje obveznih ugovora u Velikoj Britaniji. Mi međutim imamo, e, imamo dobrovoljni kodeks koji ga zamjenjuje. Ipak e, u onom području kojem se mi bavimo dobro je da postoji ugovor za to jer ako ga nema vrlo često e, proizvođači moraju mlijeko prodavati po promptnim e, cijenama. Bez obzira jesmo li veliki i mali, važno je da svi dobijemo adekvatan povrat. Važno je stoga ulagati. Nije važno ulagati samo da postanemo veći. Važno je ulagati da postanemo djelotvorni, da nam mlijeko bude bolje kvalitete. Važno je ulagati u tehnologiju koja omogućuje bolju kvalitetu života i bolji dobro, bolju dobrobite životinja. Stoga moramo poticati e, ulaganja, a ne interventne e, cijene. Interventnim cijenama ne dobivamo taj rezultat jer na neki način se proizvođači uvijek oslanjaju na sigurnošnu mrežu, a važno je da i maloprodajni prodavači i proizvođači i oni koji troše mlijeko podržavaju eh, proizvođače mlijeka da podržavaju politiku da ti proizvođači dobiju adekvatan eh, tržišni eh, povrat, da se što više vrijednosti vrati na gospodarstva. Važno je osigurati sigurnost opskrbe, jamstvo kvalitete u proizvodnji kao i sljednost e, opskrbe. Važno je isto tako e, obraćati pozornost na okoliše kao i na smjernice i e, poštivanje smjernica o korištenju antibiotika. Trenutačno je mlijeko u Jedinjenom kraljestvu vrlo pocijenjeno u smislu cijene. 89 penija koštaju 4 pinte, što znači 1,16 eura za 2,2 mlijeko je jeftinije od flaširane vode, što je nevjerojatno, to je sramota s obzirom na sav trud koji je uložen u proizvodnju te vrlo kvalitetne namirnice mlijeko je izvor bjelančevina, kalcija, kalija, fosfora, joda, vitamina B2, B1 i B12. 19% poslo našeg unosa kalcija dolazi upravo iz mlijeka. Da bismo dobili istu količinu kalcija morali bismo pojesti 63 prokulice ili 11 porcija špinata ili pak 4 porcije brokula pa ipak to se ne poštuje i to smatram e, sramotom. Isto tako važno je vidjeti e, koliko je važno dobro brandirati e, naš proizvod. Sjetimo se samo što Coca-Cola radi sa svojim proizvodima. Važno je da kupci vjeruju u ono što kupuje. Stoga treba poticati multinacionalne kompanije da ulažu u maloprodaju kao i promičbu mlijeka kao e, potrošačkog e, proizvoda. A isto tako važno je razvijati različite vrste tog e, proizvoda je li od 1% mliječne masti, je li organskog uzgoja ili slično. ne mogu vjerovati. Ovdje imamo govornika koji zastupa i promiče Coca-Colu i Nesle. Ovdje se ne razi o Nesleu, nego nečem posve drugom. Hvala na ovoj primjedbi, no mogu joj bez govornika da nastavi. trebao bih naglasiti da govornik e, govori o onome što radi kako bi zadržao posao. Mislim da je važno da ga saslušamo. Nevažno su imena koja on e, spominje. Ovo je ono što on čini da bi ostao u poslu, da bi prodavao mlijeko, a to moramo raditi. Hvala vam. Da, hvala vam. Poslušat ćemo govornika, stoga ga molim da nastavi s govorom. A time, znači boljom promičbom, e, svi će biti bolje uključeni u čitav lanac i dobiti poticaj da ulažu u sigurnost i dosljednost e, opskrbom i to će postati mnogo djelotvornije. Doći će i do poštenih e, cijena u e, cijelom opskrbnom lancu. Mi ćemo, na primjer, preko i zajedno sa Nesleom pratiti količinu emisija CO2 ja vjerujem da bi stočari trebali zajedno raditi kako ih na to podiče mliječni e, paket. E, međutim, mi već e, imamo iza sebe povijest zadruga. Ipak, i te zadruge trpe od nestabilnosti cijena na globalnoj razini stočari u Ujedinjenom kraljestvu doista vjeruju i imaju povjerenje u odbor za, za tržišno e, postavljanje i plasiranje mlijeka. E, velike zadruge isto e, igraju važnu ulogu. Znači, različita rješenja će se morati primjenjivati na različite situacije. Buduća tržišta će raditi na različite načine, o tome se sada puno e, govori. No ja mislim da će biti više nestabilnosti i e, to će se odraziti na povratu za proizvođače. Druga ideja se odnosi na A plus B e, ugovor o kvotama koji djeluje slično kao ugovori koji se koriste za šećernu repu. Ja vjerujem da treba preuzeti e, odgovornost, postoje stručnjaci e, koji e, vode brigu o kvalitetu, kao na primjer oni s kojima ja radim, interventne mjere bi trebale biti izbjegnute po svaku cijenu. Ja bih volio misliti da ćemo imati budućnost u kojem će svi preuzeti veću e, veću odgovornost za svoj dio posla i dobiti mnogo bolji opskrbni lanac u kojem će biti više sigurnosti za potrošača i za sve ostale dionike.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 prvenstveno predstaviti pozitivne elemente sektora mljekarstva, a ne reklamirati ni jednu tvrtku. Sad bih u nastavku htio dati riječ gospođi Patrici Uljo Alonso, e, glavni djelatnice poljoprivredno-stočarske proizvodnje Galicije, direktorici Galicijskog fonda za jamstvo u poljoprivredi. Izvolite imate riječ.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 się Państwo nie obrazili, to byśmy poprosili o pierwsze wystąpienia naszych koordynatorów. A... Ako želite u međuvremenu dok čekamo dok e, čekamo ove rješenje problema, možemo prijeći na e, prve prezentacije naših e, koordinatora. Dakle, htio bih dati riječ gospodinu Teofsanu, gospodinu Desu a gospodin Des nije ovdje, znači gospodin De Castro. Ako možete, htio bih sada vama dati riječ, gospodin De Castro. Dakle, vi ste bili predsjednik i znate savršeno tu e, situaciju. Dakle, ja sam htio imati svoje izlaganje nakon što sam čuo stručnjake koji će e, zapravo imati riječ u drugom dijelu našeg saslušanja danas popodne. No, budući da ste mi evo e, sada dali riječ, e, ja ću pokušati... De Castro, molim vas, možete, evo, daću vam sad jednu minutu i nakon toga još jednu dodatnu minutu, izvolite. U redu, dakle, želimo uštediti vrijeme onda na mom izlaganju. Dakle, ja sam htio reći sljedeće. Nakon što sam čuo prva razmatranja naših e, stručnjaka, naravno, situacija mi se čini poprilično jasnom. Mi sada vidimo, živimo u e, jednom teškom razdoblju koje prvenstveno pogađa malo i srednje poduzetništvo. Oni su najmanje sposobni e, na neki način preživjeti u ovoj situaciji dugoročnih niskih cijena. Kao što smo vidjeli, e, povećanje proizvodnje u Europi, vjerujem da će nam stručnjaci to kasnije reći, da dolazimo do 5% povećanja proizvodnje mlijeka u 2014. godini, a s druge strane imamo pad pod potrošnje koji je sigurno posljedica ove financijske i gospodarske krize kroz koju Europa prolazi i kao da to nije dovoljno također e, imamo ovdje i ruski embargo koji je ograničio izvoz mnogih e, mliječnih proizvoda. E, zapravo ta tri uzroka su dovela do dramatične posljedice po tržište. Time je cijena mlijeka dovedena do progresivnog smanjenja koja dovodi u poteškoće veliki broj tvrtki. E, Jim Nicholson je ovdje imao posao zapravo u svojem izvješću obuhvatiti zaključke svih rasprava na više instanci u europskim institucijama te također ponuditi neki način e, upravljanja e, koji možemo provesti, a sad ću to pokušati reći na vrlo jasan način, da na neki način E, ne, da na neki način e, zapravo se e, riješimo, ovaj problem koji će nastati nakon ukidanja kvota 31.3.2015. godine. E, gospodin Danten koji je bio zapravo jedan od glavnih sudionika u toj reformi e, koja se provodi, on je bio također i jedan od sudionika tog prijedloga koji će se sjetiti kolege i koji nije pronašao većinu u e, vijeću i u komisiji. No, Europski parlament je u tom trenutku razradio jedno drugo izvješće, jedan drugi prijedlog koji će sigurno biti revidiran, ali mi smo bili ti koji smo imali mogućnost staviti crno na bijelo tu mogućnost povećanja ponude, e, što bi mogao biti odgovor e, i mogućnost da obuhvatimo i da obogatimo sve te instrumente e, da ih damo na raspolaganje našim proizvođačima kako bi se nosili sa tom nestabilnošću cijena. Ta nestabilnost se ne smanjuje, ta nestabilnost cijena se samo povećava. Upravo zato smatram da je potrebno provesti te prijedloge. Naravno, pričekat ćemo da nam stručnjaci daju još pokoju ideju. A evo, budući da sada je stroj profunkcionirao, mislim da možemo dati riječ e, našoj stručnjakinji, gospođi Uloj Alonso. Ali molim vas, dajte mi još tri minute kasnije. Panie Przewodniczący, ma Pan wyjątkowe szczęście, bo zamiast dwie minuty mówił... Gospodine predsjedniče, e, imate jako puno sreće, zapravo e, dobili ste, govorili ste dvije minute umjesto jedna, dobili ste još i vrijeme nakon ovog izlaganja, tako da ste zaista imali sreće. Evo, gospođo Uljo Alonso, sad je na vama red. E, buenas tardes. Buenas tardes. Dobar dan. Kao predstavnica jedne europske regije koja ima veliku težinu u proizvodnji mlijeka, ja bih vam htjela dati samo neke podatke o tome kako je funkcionirao mliječni paket u toj našoj regiji, u Galiciji, i to tijekom vremena koliko se on e, provodi. Također vam želim dati i nekoliko manjih prijedloga kako bismo e, poboljšali proizvodnju u regiji kao što je naša. Evo ga, ovo je karta Europe gdje vidite i Galiciju na sjeverozapadu e, Iberskog polotoka. To je jedna od regija koja je jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Europi sa gustoćom u mliječnoj proizvodnji e, koja prema ovim informacijama komisije dolazi, odnosno ulazi e, u među regije koje imaju najveću gustoću, koje proizvode najviše mlijeka. E, po pitanju ostatka španjolske države možemo reći da smo mi veliko područje proizvođača mlijeka u Španjolskoj sa 56% e, proizvođača mlijeka. E, njih ima 10.500 koji daju mlijeko na otkup u Galiciji i 38% 38% ukupne proizvodnje mlijeka u Španjolskoj. Taj mliječni paket u Galiciji definira zapravo mogućnost e, stvaranja ugovornih obveznih odnosa i neke države članice mogu same odlučiti jesu li oni obvezni i koliko će taj ugovori trajati. Također žele ojačati i moći pregovaranja proizvođača u odnosu na prerađivače kako bi se postigla ravnotežnija distribucija e, u cijelom tom e, lancu opskrbe dodane vrijednosti i kako bi se razjasnilo i kako bi bila veća transparentnost u tom cijelom liječnom e, sektoru. To je ono što svi mi želimo. Dakle, je li mlječni paket postigao svoj cilj u Galiciji? Da, to je paket koji nam je pomogao, ali smatramo da ima nekih stvari koje možemo poboljšati. Kada govorimo o Španjolskoj i kada govorimo o ugovornim odnosima, E, da postoje e, obavezni ugovori u tom ljekarskom sektoru. Oni su imali minimalno trajanje od jedne godine i to se odnosilo samo na e, sirovo mlijeko kao što je definirano u znači, uredbi Europske unije. Dakle, kod nas u Španjolskoj postoji tri osnovne elementa u tom prehrambenom lancu, a to su proizvodni sektor, sektor otkuba i sektor distribucije. E, možda postoje neke druge razlike sa e, e, regijama u Europi gdje postoje također i sektor proizvodnje, sektor otkupa odnosno prerade koji su odvojeni od sektora distribucije. Kod nas je to povezano. Dakle, kod nas taj sektor e, e, e, distribucije nije dovoljno dobro strukturiran, također njegova uloga mora biti bolje razrađena i moraju se također utvrditi i obavezni ugovori i za taj sektor. Dakle, e, nije e, pravilno, nije pravedno da e, ti ugovori traju samo jednu godinu s obzirom da to dovodi u probleme proizvođače zato što ti ugovori ne vezuju i sektor distribucije i sektor prerade. Na taj način na taj način e, nama industrija zapravo nalaže e, da mi možemo, da, mi možemo primijeniti tu, e, tu mogućnost da ne prihvatimo minimum od jedne godine i na taj način na neki način uvjetuju smanjenju, manju, manju cijenu mlijeka. Kada govorimo o pregovaračkoj moći, moramo reći da je ona jako bitna. Zašto? Proizvođači su ti koji moraju ispregovarati svoje ugovore sa velikim prerađivačkim industrijama. Kao što ste i ranije komentirali, te organizacije proizvođača imaju glavnu ulogu u tim pregovaranjima. U Galicijama, oni, u Galiciji oni predstavljaju 35% proizvodnje cijele regije, ali nisu uspjeli izvršiti taj svoj cilj. E, i oni nisu uspjeli uspostaviti sve te ugovore sa e, e, industrijskim proizvođačima. Prava proizvođača koja su zajamčena zakonima Europske unije zapravo su ograničena tim minimalnim trajanjem ugovora od jedne godine i to je jedan od uvjeta koji na neki način ugrožava ugovaranje na duži rok. Takve okolnosti dovode do smanjenja e, e, cijena koje onda postaju fiksne cijene. Zašto? Zato što niti industrije, niti proizvođači su ti koji ne mogu sklopiti dugoročnije ugovore i na taj način osigurati fleksibilnije cijene. Mliječni paket je li postigao svoje ciljeve u Galiciji? Da, kada govorimo o nekakvim e, sektorskim organizacijama u Španjolskoj možemo reći da su oni imali e, uspjeha, ali sektor distribucije u njima nije predstavljen. Dakle, kod nas je najvažniji taj e, inlak, sektorskalizacija inlak, ali e, mi smatramo da distribucija također treba biti zastupljena i na taj način će se čitavi sektor mljekarstva ojačati i on će nam pomoći da imamo svjetliju budućnost. Transparentnost je jako bitna. Mi smatramo da Europski observatori za tržište mlijeka nudi e, jako važne informacije kada govorimo o eksploataciji o proizvodnji mlijeka E, i jasno nam je da e, u tim podacima moraju biti uključeni također i podaci vezani uz sektor distribucije, što sada nije slučaj. No također smatramo da bi nam također bila od koristi ne samo e, informacije vezane uz države, nego i na razini regija. Dakle, htjeli bismo podatke iz regija. Prijedlog Alicije je da se objave ne samo podaci o količini, nego i o cijenama, nego i to ne na razini samo na NUT 2, nego također i na razini LAU 2, odnosno na razini općina i također nam daju podatke vezane uz standardiziranom lijekom. Kada govorimo o suradnji između proizvođača i industrija, ono što smatramo temeljnim pitanjem, e, kao što sam rekla već i ranije, a to je da se velika količina mlijeka proizvodi e, među proizvođačima koji nisu baš jako organizirani. E, dakle, 20% proizvodnje mlijeka je u rukama zadruga i suradnja između proizvođača i prerađivača je jako važna ali istovremeno nam se čini jako složena s obzirom na stupanje organizacije e, tih zadruga i mislimo da moramo upravo razviti tu vrstu udruživanja. U Galiciji mi smatramo da su proizvođači najslabija karika i da mi moramo na neki način eh, ojačati upravo taj dio u proizvodnom eh, u eh, lancu opskrbe mlijekom, a to je da maknemo to pravo da proizvođač se može odreći minimalno trajanje od jedne godine kako bismo izbjegli da se to zapravo pravo koristi isključivo u korist prerađivača. I također se treba zabraniti da e, otkupnici, otkupitelji e, zapravo raspravljaju direktno sa proizvođačima koji jesu dio neke od organizacije proizvođača. Kada govorimo o mliječnom e, paketu u zonama u nepovoljnom području, je li to korisno? Da, mi smatramo da jest, ali također ga treba poboljšati. U ovom trenutku u kojem se nalazimo sada, kada govorimo o približavanju ukidanja kvota, mi smatramo da bi ta poboljšanja bila jako bitna. Oni su od vitalne važnosti, kao što je i ranije rečeno od nekih ovdje mojih kolega, e, potrebno bi bilo osigurati neke druge vrste mehanizama potpore kroz vezane državne potpore, na primjer kroz izravna plaćanja i to za ona područja koja imaju prirodno ograničenja. Ispričavam se, moram se samo vratiti na prethodni slajd. E, propuestas pa- koje su prijedlozi za poboljšanje e, konkurentnosti tog mljekarskog sektora u Europi? Naime, Europski observatori za tržište mlijeka bi mogao objavljivati podatke o cijenama na regionalnoj razini i također dati podatke o standardiziranom mlijeku, te također eliminirati pravo proizvođača odricanja od minimalnog trajanja od jedne godine kao što je sada utvrđeno, recimo u Španjolskoj državi, dakle i također zabraniti da e, oni koji otkupljuju mlijeko direktno e, komuniciraju sa proizvođačima koji jesu dio organizacije proizvođača, koji su članovi neke organizacije proizvođača a na nacionalnoj razini Također trebalo bi uključiti i sektor distribucije u te sektorske organizacije. E, drugi prijedlozi su povećati interventne cijene za mliječne proizvode, potaknuti integraciju i sudjelovanje proizvođača organizacijama koje su u stanju transformirati to mlijeko, smanjujući broj karika u mliječnom e, lancu, e, proširiti taj minimum od jedne godine ugovora, također smanjiti E, sve troškove proizvodnje, posebice one koje su smjerene na troškove u prehrani i na energije, smanjiti također inovacije, e, poticati inovacije u tehnikama proizvodnje, poticati unutarnju potrošnju te objaviti propise za označavanje koji će dati informacije potrošačima i spriječiti na zakonskoj razini da sektor distribucije može koristiti e, mlijekove i proizvode kao reklamne proizvode, znači mliječne proizvode kao reklamne proizvode kojim se privlači kupce. Hvala vam e, lijepo. E, imamo prostor za pitanje koordinatorima. Ko bi se javio za riječ u prvom dijelu, a tko nakon drugom dijelu? Prvo, gospodin Des. Dvije minute za koordinatore i jedan, jedna minuta za sve ostale. A onda gospodin Sanda na kraju. E, Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja najprije želim reći da u ovom sektoru je jako puno toga u igri. Govorimo o prehrani, govorimo o zapošljavanju, te o ruralnom području. Očito je da neuspjeh e, propisa iz mliječnog paketa, o tome svi sve znamo. Tu su zatim i primjeri ostalih zemalja poput Švicarske koji su napustili mehanizme kontrole proizvodnje. Njihovo iskustvo također već pokazalo posljedice takvog postupka i čini mi se da bismo morali e, razgovarati o trenutku u kojem smo se našli i kako nastaviti dalje. Neki od naših današnjih govornika, poput recimo predstavnika e, Kopa, da govori o mogućnostima koje nam se nudi na međunarodnom tržištu, te svemu onome što je rezultat liberalizacije, te da se govori o mjerama za podršku izvoza. Ja to doista ne razumijem. Ako doista postoje tolike e, mogućnosti, onda ne moramo tražiti pomoć i ne moramo o ovome razgovarati. E, javna politika treba se baviti reorientaciji proizvodnje, treba zadržati kontrolu proizvodnje, treba uspostaviti mehanizme kako bi proizvođači dobivali odgovarajuću cijenu za, za svoje mlijeko i mogli od toga živjeti. I na kraju moramo se vratiti natrag te razmisliti ponovno o odluci o ukidanju mehanizama za kontrolu proizvodnje te krenuti putem koji će nam omogućiti da mljekarski sektor u Europi bude dinamičan, da bude živ, da naši poljoprivrednici mogu živjeti od te aktivnosti i da ruralno područje nastavi živjeti. Jer ono što nam se ovdje e, zapravo predstavlja jest uništenje jednog sektora koji bi mogao puno bolje funkcionirati. Hvala vam puno i veselim se e, današnjoj raspravi. Koji pan pan Hvala. Gospodin Hojzling. Doista sam zapanjen. Zapanjen sam što se malo govori o opskrbi o, kao problemu kojeg moramo ograničiti. Mliječni paket je od njegovo prezentacije osuđen na propast vidite da postoji neravnoteža između opskrbljivača, što se i pojačalo. Oni e, nemaju mogućnosti izlaska na tržište. Gospodin iz Kopako Džejke rekao nam je da je svjetsko tržište e, velika mogućnost za europske proizvođače mlijeka a sada nam e, govorite da to ne funkcionira i da će opet sve pasti na leđa poreznih e, obveznika, da nam e, trebaju subvencije za izvoz, što znači da vaša politika liberalizacije nije dala rezultate nego je bila neuspješna. Stoga tražimo više iskrenosti isto tako da se usmjerimo na to da postignemo ravnotežu na unutarnjem tržištu. Isto tako izvozne subvencije su e, zastarjeli politički instrumenti. Promislimo o tome zajedno, ne misleći na prošle kvote promislimo kamo možemo krenuti, kako možemo organizirati tržište, kako se možemo usredotočiti na naše unutarnje tržište, a ne na, na državne poticaje. To je nešto čemu se moramo okrenuti. Moramo se usredotočiti, ponavljam, na europsko unutarnje tržište, a ne misliti da spas dolazi iz Rusije ili Kine, jer će, budemo li tako razmišljati, proizvodnja mlijeka u Europi doživjeti neuspjeh. Imam dva pitanja. Prvo za remonte, možeš li mi dati kako će e, taj sistem izvoznih subvencija funkcionirati? E, ja želim e, još mnogo toga e, reći. Prvo se želim ispričati što si bio prekinut, no zanima me što vi radite na vašem gospodarstvu kako bi uspostavili tržište. Vi ste samo radili svoj posao, a drugi koji to ne žele čuti ne bi trebala biti tu. Prije dvije, tri godine susreli ste se sa tom eh, poraznom bološću, možda, bi nam, možda bismo mogli mi nešto naučiti iz tog eh, iskustva. Kao drugo, eh, možete li nam reći kada ste ponovno počeli s proizvodnjom mlijeka, jeste li radili nešto drugačije nego prije? Hvala. Przechodzimy teraz do wypowiedzi pytań. Da, hvala sada. Imamo pitanje za zastupnike. Jedna minuta. Hvala. Ja sam odgovorna u klubu zastupnika Europskih pučana za izvještaj kojim se bavi gospodin Nikolson. Htjela sam e, postaviti pitanje gospođi Ujoji ona je govorila o situaciji u kojoj se nalaze proizvođači i organizacije proizvođača. Zašto samo 30% proizvođača je u, proizvođač, u proizvođačkim organizacijama? Je li to zbog um, inercije? Je li zbog toga što um, tu nedostaje edukacija, zato što ne, nedostaje profesionalnosti? Ili zbog čega? Što vi smatrate, zbog čega je tako malo poljoprivrednika u organizacijama? Ovoj raspravi trebamo posvetiti jako puno, e, o tome moramo pametno raspravljati, znamo da se kvote ukidaju ove godine i e, postavila bih pitanje našim proizvođačima, želimo li doista spasiti naš mljekarski sektor ili e, vodimo takozvane državne politike? Mislim da bi mnogi trebali odgovoriti na to pitanje, zar ne, gospodine Nikolson? Muito obrigado. Eu durante este mês participei no Parlamento Europeu dois... Hvala vam. Za, u ovih mjesec dana u Europskom parlamentu sam sudjelovao na već dva seminara o mlijeku i ovo je treća rasprava. Govorilo se puno o krizi u sektoru i rečeno je da je kriza pogodila najosnovnije u cijelom lancu. U sustavu E, i bojimo se da bi mogao nestati, e, ne, nestati uloga naših proizvođača. Povjerenik nam je predstavio jednu ružičastu verziju cijele situacije, a sada smo ipak čuli malo nešto realnije. Mliječni paket govori o čitavom nizu reforma o e, distribuciji i svim ostalim fazama, no vidimo da ove reforme nisu ispunile svoje ciljeve. Iz ovih komentara koje smo danas čuli između proizvodnje i prerade očito nešto ne funkcionira. Ovaj instrument ovaj instrument nije bio baš koristan za moju zemlju, za Portugal i posebice za moju regiju. Budući da je to sektor u kojem postoji jako puno zadruga. Htio bih poslati poruku o potrebi da se svi elementi uključe u ovaj lanac. To znači da mora postojati dijalog i sa distribu distributerima i mora, moraju i oni biti osviješteni. Mora se isto tako razgovarati o cijeni koja se plaća proizvođaču i kako se taj, ta cijena koristi kao varijabla za prilagodbu u tom, e, dakle u trenucima krize. Hvala, sada gospođa Veiro. Hvala. Svi znamo da od 1. travnja da ćemo imati problem zbog ukidanja mliječnih kvota. I zbog toga uz e, ruski embargo te pad uvoza iz Kine, izvoza u Kinu, sve to predstavlja ozbiljne probleme za mljekarski sektor u Europi. Kakve mjere imamo? S jedne strane imamo e, prijedlog za uvoz, Europski parlament u tom e, smislu dakle procjenjuje međunarodne sporazume, a s druge strane je dakle reorijentiranje na unutarnje, unutarnje tržište tu govorimo o ponovnoj procjeni programa a, distribucije mlijeka u školama. Moramo paziti, zato što na unutarnjem tržištu možemo vidjeti da na kraju može doći do zalihe, do prevelikih zaliha i između ostalog i zbog situacije u demografskim pokazateljima. Zatim moramo e, imati mehanizme koji će omogućiti e, regulaciju ponude mlijeka i to što se tiče kvalitete i količine. Moramo paziti da u svakom slučaju postoji problem um, kad je riječ o analizi kvalitete i kvantitete. I kakve mjere vi predlažete kako biste riješili ovu, ovu situaciju? Posao Bogović. Hvala, a sada gospodin Bogović. je z njimi potrebno živeti. Vsi eh, pa so. Već se govorilo o uvođenju mliječnih kvota. No, eh, to je bila situacija u prošlosti. Znamo da su danas situacija, da su danas okolnosti drugačije. Stoga moramo osigurati da pripremimo e, odgovarajuće mjere kako bismo bili spremni za budućnost. Želim podržati one koji su govorili o dugoročnim projektima, projektima koji će uključiti i proizvođače i prerađivače, jer u protivnom će se proizvodnja mlijeka odvijati samo u određenim regijama, poput onih koje je spomenula španjolska kolegica. U mojoj zemlji su, je situacija vrlo teška i ako ne reagiramo, ako ne pružimo odgovore, proizvođači u tim e, nepovoljnim regijama u nepovoljnoj situaciji, život će im postati još teži. Stoga je naša uloga vrlo bitna. Mesdames, Messieurs, la fin des quotas c'est la victoire idéologique des technocrates. Dame i gospodo, briselski tehnokrati su pobjedili sa ukidanjem mliječnih kvota. Kad je donesena odluka o ukidanju e, mliječnih kvota, tada se još nije dogodila kriza iz 2009. U tim trenucima analitičari su se kockali s povećanjem e, potražnje za e, robom, no danas su gospodarske i geopolitičke okolnosti drugačije i to znači da moramo učiniti sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost naših građana i podržali naš poljoprivredni sektor. Zašto ne bismo revidirali ovu odluku i zašto ne bismo zadržali mliječne kvote ako će to osigurati opstanak e, naših proizvođača? Hvala. A sada gospodin Lozon. Hvala vam predsjedniče. Neki su za ukidanje mliječnih kvota zato što su smatrali da je tržište u dobrom stanju i da će rizici biti minimalni. No očito nisu uzeli u obzir e, pogoršanje odnosa s Rusijom te ruski embargo. Jer eto, ti su događaji još jednom potvrdili da nikada ništa nije sigurno. I mogu vam reći da je ukidanje kvota e, razlog za zabrinutost naših mljekara i u Francuskoj smo u proteklom desetljeću izgubili 40% naših proizvođača. To je doista rekordan podatak. Stoga imamo male proizvođače koji se moraju grupirati, dakle bit će tu e, koncentracija, zatim bit će se više industrijskih struktura. Ne znam. U mojoj regiji proširenje jedne farme će uključiti više od 2000 grla stoke. I sada moje pitanje je sljedeće. Što će se dogoditi sa malim proizvođačima? Hoće li oni nestati s tržišta? I to posebice u onim područjima gdje nema puno koncentracije. To je posebice slučaj u Francuskoj. I mislim da na kraju dana ono što želimo e, postići je dakle pronaći naš suverenitet nad hranom i to posebice e, u Francuskoj. Hvala vam. Ako budete govorili dulje od onoga što vam je dozvoljeno, neki će ostati bez riječi. Molim vas da se držite jedna minuta. E, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų manau, kad skirtingose šalyse situacija yra skirtinga ir vienose galbūt. Mislim da je situacija bitno drugačija e, od zemlje do zemlje situacija u Ujedinjenoj kraljevini očito nije toliko loša i možda bi se upravo ona trebala uzeti kao primjer da se pronađu rješenje, rješenja. A u baltičkim zemljama imamo potpuno drugačiji scenarij. Ako nemamo odluku o naknadi, da nema tih odluka ne bismo imali niti e, mljekarski sektor. Već je učinjeno nekoliko pokušaja da se, mm, dakle, iz komisije, iz ostalih institucija da se osmisle neki prijedlozi, no bojim se da se situacija neprestano pogoršava. I to je zbog toga I to samo zbog toga što je za 30% pala cijena goriva. Samo smo se zapravo zbog toga uspjeli spasiti. No, što se događa sa cijenama u supermarketima? Hvala vam. Ono što ovdje vidimo da postoji ogroman problem u odnosima s prerađivačima. Da li je to zbog e, uvjeta ugovora koji se neprestano mijenjaju, zbog cijena koje su nestabilne i tako dalje. Zar ne bi proizvođačke organizacije se trebala ujediniti i e, izgraditi svoje svoja prerađivačka postrojenja i možda bi se onda tu trebao razviti i novi distribucijski lanac i e, u tom, na taj način bi proizvođači postali neovisni. Mislim da bi to moglo biti jedno rješenje na problem. Hvala, sada gospodin Bove. Gospodine predsjedniče, prije dvije godine je naš klub zastupnika glasao protiv e, mliječnog paketa u parlamentu. Glasali smo protiv tog paketa zato što ono što se danas događa je bilo posve predvidljivo. Mi smo to već tada znala, znali. Pogledajte ugovore na koji način su pripremljeni, pogledajte cijene, tu nema nikakvih jamstava. Druga stvar, ništa nije učinjeno osim oznaka, zaštićenih oznaka izvornosti i porijekla. Dakle, nema nikakve veze između količina proizvodnje i cijena. I upravo zato smo se danas pronašli u ovakvoj kriznoj situaciji, a svi smo to znali. To je, dakle, bila jedna otvorena tajna. Osim toga, današnji pokazatelji su vrlo nejasni i zakašnjeli s obzirom na to na podatke koji se koriste na međunarodnoj razini. Dakle, to su moji nalazi. A sada moje preporuke. Prvo moramo definirati koja je točno krizna situacija. Druga stvar, kako ćemo unaprijediti naše pokazatelje cijena i kakvu transparentnost želimo i treće na koji način ćemo osigurati upravljanje i količine te definiranje cijena. Ako ta tri koraka ne poduzmemo danas i ako dokument koji će izaći iz Europskog parlamenta ne postane projekt komisije, bojim se da zapravo govorimo u prazno i da će naši mljekari na kraju dana snositi posljedice. Hvala, a sada gospodin Vjegas. Hvala vam. Mi još uvijek vjerujemo da treba zadržati sustav kvota. Tu smo odluku donijeli jako davno i i prije nekoliko mjeseci nekome je oprošteno smrtna kazna nakon 37 godina. Dakle, ovo govorim zato što želim reći da kvote neće riješiti sve probleme mljekarskog sektora, ali će biti vrlo važne um, u definiranju proizvodnih količina u zemljama članicama i njihovim regijama bez kvota bojim se da će cijene padati i da će na tržištu ostati samo one najkonkurentniji. U Portugalu će sigurno biti vrlo teško za male proizvođače da nastave sa svojim radom. U parlamentu smo pripremili pismenu deklaraciju koju bi mogli potpisati e, zastupnici u sljedećih nekoliko dana. I na kraju dana želim potpisati. Zar nije ovo samo još jedan korak natrag rizik je postojao i prije kvota i zato su i kvote i donesene. Tako da ne razumijem. Gospodin Taravela. Gospodine predsjedniče, imam četiri komentara. Da li komisija sada smatra da nam slijedi velika kriza ili nema razloga za uzbunu? U mojoj regiji su mljekari jučer odlučili da će biti plaćeni određeni broj centi po litri. A ako ćemo se natjecati na tržištu, mislim da moramo imati dosljednje pristupe između politika e, razvoja i zajedničke poljoprivredne politike. Zatim, jedina učinkovita organizacija proizvođača je Kanadsko udruženje proizvođača mlijeka. Hoćemo li mi uspjeti ostvariti nešto poput toga na razini europskih institucija, da ljudi sami paze na tržište ili ćemo taj zadatak prepustiti našim proizvođačima. Bojim se da do sada se to nije pokazalo jako uspješnim. I zatim svi veliki dionici e, na poljoprivrednom tržištu e, smanjuju dakle pomoć, a mi smo jedini koji to ne činimo. E, I bojim se da će se, kad smo dakle i odvojili pomoć, kriza se se samo udvostručila. Gospodža Petir. Predsjedniče, E, ja bih samo htjela na početku e, izraziti žaljenje što danas nemamo priliku čuti e, predstavnike proizvođača mlijeka iz niti jedne nove države članice, mislim da bi bilo zanimljivo čuti njihovo iskustvo i saznanje da se također osjećaju velike poteškoće u provedbi mliječnog paketa. mislim da nije dobro u mliječnom paketu postavljeno to što se želi male pridružiti velikima. E, Proizvodnja mlijeka ne može biti samo utakmica koja se igra na tržišnim osnovama i intenzivnoj proizvodnji i moram reći da naši proizvođači mlijeka u Republici Hrvatskoj nisu suvlasnici ili dioničari prerađivačke industrije kao e, većina proizvođača u EU e 15 E, zbog toga bih htjela e, kratko samo spomenuti situaciju koju imamo u Republici Hrvatskoj. Mi na razini države ne proizvodimo dovoljno e, mlijeka, ali unatoč tome nemamo adekvatne cijene jer nam konkurenciju radi mlijeko iz uvoza, iz zemalja država članice koje je poticano domaćim nacionalnim mjerama i ja bih pitala gospodina Remonda E, da li se može možda na e, razini Europske unije od strane Kopa predložiti neki dogovor ili kodeks koji bi bio učinkovit kako bi se male nacionalne proizvodnje poput naše Hrvatske zaštitile od proizvoda koji e, cijenama su niži jer su podupirani iz nacionalnih proračuna, a lošije su kakvoće i rade nam konkurenciju. Pan poseł Andrew. 50 sekund, poseł wiem. Oui, Gospodin Andrew, ali imate 50 sekundi. Hvala vam. Ja imam nekoliko pitanja za naše stručnjake. Baš kao gospodin Tarabela, ja bih htio znati što mislite o redistribuciji e, pomoći osjetljivim e, područjima nakon odvajanja pomoći i kao što je gospodin Castro spomenuo, što je sa mehanizmima za tržišnu krizu? Trenutačno prolazimo kroz takvu krizu. Što je sa protocikličnim mehanizmima u takvoj situaciji? Te na kraju, kad govorimo o skladištenju po većoj cijeni, uz određeni mehanizam kojim ćemo revidirati količine. U sadašnjoj situaciji, zar ne bismo trebali naučiti e, lekcije iz prošlosti i analizirati recimo što čine e, naši kolega Amerikanci? Možda se tu nude neka rješenja. Hvala vam. E, gospodine direktore par minuta, a da dobit ćete riječ i u sljedećem panelu. Izvolite. Uh, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi uh, dali mogućnost da kratko govorim i osvrnem se na uh, današnja izlaganja. Isto tako pozdravljam činjenicu da je uopće organizirana ova rasprava i naravno komisija je svjesna situacije u mljekarskom sektoru. I svjesni smo situacije da se stvari mijenjaju. Stoga je ovo pravi trenutak da se održi rasprava i da čujemo mišljenje stručnjaka. Stvari se mijenjaju. Zašto se stvari mijenjaju? Zato što nakon 30 godina sustava kvota kvote nestaju. Odluka je donesena 2003. i potvrđena je nakon uspješne reforme. No ono što nismo predvidjeli, i ja sam prvi koji to priznaje, je da tada, niti u ranoj 2014. nismo mogli znati da će doći do značajnog pada cijena. To nas je iznenadilo i nas u komisiji i da smo znali uh, e, veza između tih dvoje se ne može jasno e, uspostaviti. Imali smo krizu u mljekarskom sektoru e, uh, 2009. Nju su mnogi spomenuli danas. Tako da kvota, sustav kvota se nije pokazao kao zaštita od promjenjivosti cijena. No slažem se da kombinacija ukidanja kvota 1. travnja te pad cijena to jest kombinacija koja zabrinjava. Naravno, to neću negirati. Cijene su pale, prema našim podacima, od 34 centa po kilogramu u prosincu 2000, ne, pardon, od 40 centi u decembru 2013 do 34, do 34 centa po toni prošle godine u prosincu. I to uglavnom zbog promjenjive situacije na svjetskom tržištu, te zbog toga što je e, proizvodnja u Europskoj uniji porasla za 5%. I sve je to pogoršano, dodatno pogoršano ruskim embargom koji naravno nimalo ne pomaže. Još jedna stvar koju moram reći i tu se slažem sa brojnim govornicima jesu da su dugoročne e, mogućnosti, dugoročni izgledi za mljekarski sektor Europskoj uniji zapravo vrlo dobri. I to nisu samo naše prognoze, to su prognoze Svjetske banke, e, Svjetske organizacije za hranu i brojnih drugih. E, mliječni paket. E, gospodin Nikolson je dao vrlo dobar e, uvodni govor. Što ćemo učiniti po tom pitanju? Znamo da prolazimo kroz krizu. E sada, mliječni paket je zapravo bio predviđen kao odgovor. Bio je odgovor na promjenjivu situaciju te veću izloženost proizvođača promjenjivosti tržišta manje regulacije, više mm, promjena, više slobode e, poslovnjacima da donose svoje odluke. Je li to funkcioniralo? Mislim da je iz izvještaja jasno da nismo baš zadovoljni e, s onime što se dogodilo s mliječnim paketom. Imate brojke pred vama. I gospođo Sanchez, jako me zanima čuti od stručnjaka i od naših ljudi na terenu, od proizvođača, zašto E, je iskorištavanje tih mogućnosti bilo relativno slabo. Jedan od razloga po našem pitanju jest da su cijene u mljekarskom sektoru bile poprilično visoke do nedavno. E, možda je potrebno bolje se organizirati i e, imati bolju pregovaračku ulogu u sektoru, u cijelom lancu zapravo. I sad je ta potreba još više izražena. E, moj povjerenik je u nekoliko e, prilika rekao sljedeće ključni je odgovor da proizvođači budu snažnija karika u lancu. I to ne vrijedi samo za mliječni paket, već i za inicijativu za distribuciju, za opskrbu hrane i u čitavom e, nizu drugih inicijativa koje su pokrenute. Druge stvari koje bih još htio spomenuti je, su sljedeće koliko je koristan observatorij za tržište mlijeka i za nas i mi jako e, usko surađujemo i sa proizvođačima i sa trgovcima u toj novoosnovanoj organizaciji kako bismo imali e, najtočnije podatke na temelju kojih onda možemo raditi. Doista radimo na tome da bismo imali najbolje moguće podatke i kako bismo mogli informirati tvrtke o donošenju i pomogli im u njihovim e, odlukama. Izravna plaćanja su još tu E, te e, dobrovoljna e, podrška. I uskoro ćemo, vam predstaviti na koji način su zemlje članice provele sustav i morate znati da 18 od 28 zemalja provodi upravo te mjere za mljekarski sektor. I na kraju, naravno, tu su i sredstva u okviru programa za ruralni razvoj, čiji je cilj pomoći poljoprivrednicima koji su se našli u vrlo teškoj situaciji. Eto, hvala vam. Bardzo dziękuję. E, pamiętajmy, że były kwoty. Zahvaljujem. Rekli ste da tijekom trajanja sustava kvota je došlo do krize i svi smo znali da će doći do tog ukidanja kvota, ali postavlja se pitanje želimo li ojačati sigurnost hrane i kojim instrumentima to možemo postići. Sada dajem dvije minute za odgovore svakom od naših stručnjaka. Dakle, maksimalno dvije minute. Izvolite, gospodine e, e, Neumann. One quick answer to... Jedan kratak e, koncepte. Je li bilo riječi o osiguranju kredita? Ja nisam to nikada tražio. Govorio sam o povratu koji se daje samo u izvanrednim situacijama, a sličan je onome što se e, događa u Sjedinjenim američkim državama koji daju izvjesna osiguranja. To je jedino moguće u situaciji nestabilnosti cijena. Važno je dobiti izvjesne kreditna jamstva kako bi poduzeća mogla ući u nova, na nova tržišta u nove zemlje kako bi se tržište mogla razvijati. Naravno nismo za to, ali moramo o tome porazgovarati. A zatim što se tiče kvota, 30 e, godina živjeli smo s njima, moramo vidjeti kako će se ta isplativa profitabilna industrijska grana dalje e, razvijati. Ja sam e, uzgajao krave i tijekom krize iz 2009. 2012. Znači kvote nisu odgovor na sve naše probleme. I mi moramo mi moramo odlučiti za koji ćemo se sustav e, odrediti, hoćemo li ulagati u industriju. Neće biti ulaganja, ne budemo li o tome razmišljali. Pet e, posto je povećana proizvodnja u proteklih 12 mjeseci a e, ruski embargo nam je odezeo 2 do 5%. E, posto. Hvala vam. Bardzo proszę pani, pani Wilaba Zejben. Sada dajem riječ gospođi Vilalba Zejben. Izvolite. Dobro, e, kao prvo Jasno je da politika koja je usmjerena na cijene koje su ispod cijene e, troškova je zapravo politika koja vodi u ponor. Što nas zanima? Dakle, koji su oni mračni interesi? Dakle, onaj prvi interes je poprilično zakoniti koji odgovara zahtjevima građana, državljana, a to je da održimo e, sve sektore i sve proizvođače mlijeka na svim teritorijima i to kroz održivi način proizvodnje. Dakle, nije bitno da se e, proizvode velike količine uz masivni uvoz i također masivni izvoz, ono da se koristi javni novac kako bi se osigurao povrat i kako bi se e, imao e, nekakav učinak i u trećim zemljama. Ta odluka o eliminaciji kontrole proizvodnje bi trebala biti revidirana. Dakle, imamo problema i sa količinom mlijeka. E, po nekim mojim istraživanjima i saznanjima e, postoje problemi sa, ne samo sa cijenom, nego također i sa količinom mlijeka. I činjenica je da će kroz tu dinamiku nestati tisuće proizvođača na našem području, a mislim da je pravedno da kroz održivo proizvodnju mlijeka se ta područja održe živima i da oni zaista zaista ostani dio tog sektora. Ono što nam treba to je intenzivni model, dakle model koji nam može s jedne strane dovesti velike probleme sa koncentracijom nitrata i sa, i sa problemima e, u javnom e, zdravlju. Dakle, često se razgovaralo o tome da se e, u Europskoj uniji svake godine dolazi do 25.000 tisuća smrtnih slučajeva zbog velike otpornosti na antibiotike. Također se govorilo i o problemu E, koji imaju jako velik broj građana koji su vezani uz e, alergije na laktozu. Moramo govoriti naravno i kakvoće mlijeka. Dakle, mi govorimo ovdje o hrani, govorimo o i zapošljavanju, govorimo o održavanju nekih područja. Dakle, smatram da naš cilj ne bi trebao biti u okviru Europskog parlamenta samo održati e, znači cijenu sirovine koja će biti najniža moguća kako bismo olakšali rad e, maloprodajnih lanaca. To ne bi smio biti naš cilj. Zahvaljujem. Sada dajem riječ gospodinu Moganu. Um, ovo pitanje o tome što mi se dogodilo kao uzgajivaču. Tri sam bio suđačen s bolešću mikoplazmom bovis da to postane prisutno, da se to dogodi u više zemalja, svi bismo o tome razgovarali mi moramo razgovarati e, najviše o ovakvim problemima, o problemima bolesti jer nas to ugrožava. Godine koje sam ja prošao u borbi s tom bolešću su bile užasne. Ja sam srećan, sretan što imam ugovor e, sa otkupljivačem koji će mi platiti veću cijenu proizvedem li mlijeko kako on želi važno je brandirati mlijeke. Mlijeko e, djeca uzimaju i kupuju pića ovisno o trgovačkoj marki. Stoga je važno da to učinimo i s mliječnim proizvodima. Moramo isto tako posvetiti pozornost biosigurnosti kako bi krajnji korisnik bio siguran a ne samo staviti problem pod tepih. Moramo raditi zajedno na tome. Bardzo dziękuję. Zahvaljujem. I gospođa Uljo, evo za kraj imate vi riječ. I m, mm, također bih zamolio da se pripreme sljedeći izlagatelji. Prvi će biti gospodin Ludvig Toisen ali prije toga da čujemo gospođu Ulju Alons, imate dvije minute, izvolite. Mikrofon, molim. Dakle, ono što sam htjela komentirati e, je kao odgovorna za e, regiju Galiciju kada govorimo o e, politici sektora mljekarstva je nešto što sam već i ranije rekla. Kada govorimo o smanjenju cijena te javnih intervencija, ono što je primjećeno ne samo u Galiciji, nego također i na drugim dijelovima e, e, Iberskog polotoka, ali vjerujem i u Europi. Cijene mlijeka e, su bile jako nestabilne i bile su podložne vanjskim, vanjskim utjecajima e, zbog e, inozemnog tržišta. Kako bismo se mogli tome suprotstaviti, umjesto povećenja interventnih cijena, mi smo također zatražili da taj mliječni paket bude snažniji. Na primjer, kako bismo e, mogli održati sve te odnose u, u lancu opskrbe u ravnoteži, a ne da budu neuravnoteženi kao što je to situacija danas. Kao što je već rečeno, u Španjolskoj ti ugovori su obvezni i minimalno trajanje je jedna godina, ali ovdje govorimo o sirovom e, mlijeku kao što je utvrđeno u e, e, zakonodavnom okviru zajednice. Dakle, mi želimo da se to proširi ne samo na sirovo mlijeko, nego također i na obrađeno mlijeko i na lanac, na sektor distribucije. Na taj način ćemo jačati sve karike u tom lancu, a proizvođači neće biti onaj najslabiji dio koji će biti pod utjecajem svih tih faktora koji su vezani uz industriju i uz rađivače i njihove veze sa distribucijom. E, budući da ti ugovori ne postoje u cijelom e, sektoru, u cijelom, e, u lancu opskrbe, to je nešto što se mora u svakom slučaju učvrstiti i uvesti kako bismo mogli osigurati bolju raspodjelu dodatne vrijednosti između industrije, prerađivača, distribucije i proizvođača. Dakle, također ne smijemo govoriti samo samo sirovom, nego i o prerađenom mlijeku. Kada govorimo o izravnim potporama, e, u regiji poput Galicije, kojima su kvote i kako poslužile kako da, kako smo, da poslužimo, organiziramo bolje našu proizvodnju, mi tražimo da se nakon ukidanja tih e, sustava kvota na neki način osiguraju drugačije vrsti, drugačije vrste pomoći, drugačije vrste mehanizama kako bi se ti ranjive, e, ranjive karike u lancu mogle ojačati. Mi želimo, mi želimo E, samo zaštititi proizvođače mlijeka u budućnosti nakon ukidanja kvota i to je sve. Puno hvala. Zahvaljujem našim stručnicima. Zahvaljujem vam na tim sjajnim izlaganjima koje ste održali i, ispri, održali i ispričavam se što sam morao biti tako striktan sa vremenom koje ste imali određenim za riječ, ali to je uloga predsjedatelja. Sada bih zamolio da nam se pridruži druga skupina stručnjaka. U međuvremenu bih htio učiniti e, sljedeće. Dakle, htio bih e, prokomentirati sljedeće. Dakle, izvješće gospodina e, Dortmana, ali ne samo njegovo izvješće, nego također i moje izvješće pokazuju da za malene proizvođače, za malina područja proizvodnje treba osigurati potpore. Zašto? Zato što postoji mala koncentracija na tim područjima i tamo treba posebice djelovati. Pogotovo ako imamo na E, umu uvjete prirodnih ograničenja i slično. Dakle, to je ono što nam nameće unutarnje tržište. Vidjeli smo da ne postoji dovoljna potpora kada govorimo o sektoru mljekarstva. Vidjeli smo da je e, potrošnja ta koja se smanjila a ja sam ti iskoristiti ovo vrijeme da samo dam evo ovih nekoliko komentara prije nego što dođu naši stručnjaci. A budući da su oni sada ovdje, krenut ćemo sa e, drugim krugom izlaganja. Prvi ima riječ gospodin Ludvig e, Tojvsen sa e, sveučilišta u Göttingenu. Izvolite. Evo, imate 10 minuta, znam da je to jako malo, ali eto, to su pravila igre danas. Izvolite, imate riječ, Deset minuta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Puno hvala predsjedatelju. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender meine Damen und Herren. Dame i gospodo. Dakle, od mene je zatraženo da vam e, izložim mogući scenarij koji će uslijediti nakon ukidanja kvota te e, o perspektivama u budućnosti za izvoz mlijeka i za proizvodnju mlijeku u područjima u nepovoljnom području, u nepovoljnom područjima proizvodnje mlijeka te također upravljanjem krizom. Dakle, već se puno govorilo o tom razdoblju nakon ukidanja kvota. Ja smatram da ti učinci, e, dugoročni učinci će i dalje biti pozitivni u sektoru mljekarstva zato što demografski rast te također promjene prehrambenih navika su te koje i dalje utječu na e, e, tu našu situaciju te također e, omogućavaju proširenje tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda. Što se tiče konkurentnih poduzeća i u tom mljekarskom sektoru, bilo je jako teško dobiti kredite. Zašto je situacija tako teška? Evo, to je već bilo nekoliko puta rečeno. Postoji mnogo uzroka. Možemo krenuti od e, dobre opskrbe tih poljoprivrednih, poljoprivrednog tržišta, zatim e, zbog rasta na jugoistoku Europe, zbog krize u Europi, zbog embarga e, Rusije i zbog povećanja proizvodnje u Europi. Zapravo ono što se vidjelo u Europi, to posebice u onim zemljama koje su bile ispod e, razine određenih u kvotama, s obzirom na utjecaj tih prevelikih cijena, e, možemo reći da su oni itekako povećali svoju proizvodnju. Tome se nadodaje i činjenica da su druge države također prošle godine povećale proizvodnju. Sad odjednom imamo preveliku potražnju. Kada govorimo o, o općenito o poljoprivrednom tržištu, ne samo o mlijeku, vrijedi činjenica da male e, kvalitativne, e, znači promjene u, e, u količini mogu dovesti do velikih promjena što utječe na elastičnost cijena. Također takva je situacija i u mljekarskom sektoru. Kao što znate, cijene su jako variabilne, idu i gore i dolje. Na tržištu mlijeka imamo još jedan dodatni faktor. A taj Dodatni faktor je da samo 7% te cijele proizvodnje se izvozi. Dakle, međunarodna tržišta su također fluidna i ona e, također e, podnose rizik velike nestalnosti, što znači da će cijena mlijeka i ostati takva kakva je i u budućnosti. Eliminacijom kvota to baš nema neke prevelike veze, to je nekakav onako općeniti fenomen koji je jednostavno karakteristika takvih tržišta. U svakom slučaju izvoz prema trećim zemljama ovisi o situaciji koja je vezana uz rizike s jedne strane i prilike s druge. Prilike zato što postoji sve veća potreba za mliječnim proizvodima visoke kvalitete i za sigurnim mliječnim proizvodima. Postoji potreba za proizvodima koji će dolaziti iz Europske unije. To je nešto e, što nije tako vidljivo u europskim zemljama ali veliki proizvođači su ti koji će se morati odreći proizvodnje zato što mi proizvodimo više od onoga što, proizvo, što potrošimo i konzumiramo na unutarnjem tržištu i zato moramo izvoziti. Osim samih rizika koji već postoje, osim nestalnosti cijena, postoje također i učinak e, tečaja, također postoje i necarinske, e, necarinske e, pristojbe, znači prepreke za trgovanje. Tako varijabilne cijene su iznimno štetne za sve one proizvođače koji žive i u područjima u nepovoljnom položaju. I možemo reći da takva politika nije bila najbolja za stabilizaciju proizvodnje u nepovoljnim područjima. Postoje također e, jako velika nepovoljnost u proizvodnji u takvim područjima zato što je tamo jako teško održati proizvodnju mlijeka. Dakle, to su regije koje bi se možda trebale prilagoditi tim proizvodnjama, e, prilagoditi svoje proizvodne procese, zato što ne mogu nikako postati konkurentni i ne mogu jednostavno e, ići razvijati se uz bok sa onim mljekarskim e, dijelom sektora, dijelom sektora koji praktički je u povoljnim područjima. Cijene mliječnih proizvoda su i dalje nestalne, takve će biti i u budućnosti, ali po mom mišljenju to nije opravdanje da bismo i dalje imali protekcionističku e, politiku za proizvodnju mlijeka. Dakle, kako bismo mogli ojačati upravljanje rizikom pojedinih e, e, tvrtki za proizvodnju mlijeka, također u suradnji sa prerađivačkom granom, je nešto što zahtjeva bolje upravljanje rizikom. Dakle, ja ne smatram da je cijena intervencije e, preniska kao što se trenutno govori. Ne, moram vas podsjetiti da bi e, e, viša interventna cijena dovela do distorzije tržišta tako da bismo dobili e, velike troškove i također bi došlo do povećanja zaliha. Smatram da nitko od nas ne želi ponoviti ona iskustva jezera mlijeka i planine maslaca od prije nekoliko godina. Ja smatram da je to problem koji se ne može riješiti niti kroz centralizirano upravljanje količinom taj sustav kvota e, koji na neki način čitaći kroz vrata će nam opet ući s druge strane kroz prozor. Ja bih se sada htio, ne bih htio se zadržati na nekim detaljima, ali moramo spomenuti iskustva nekih drugih zemalja. Prema tim iskustvima pokazalo se da su te procedure jako birokratske, da ih je jako teško primijeniti. Zašto? Zato što jako puno puta nemamo na raspolaganju sve potrebne informacije ili pak te informacije vam se ne mogu dati na raspolaganje na vrijeme. To su e, jako skupi procesi zato što se količine ukidaju sa tržišta i to više od onoga što se zapravo može unaprijed izračunati a to je ono što ne proizvodi nikakav učinak. Daću vam primjer Kanade koji su već ranije spomenuli. Dakle, u Kanadi već nekoliko desetljeća se e, pokušalo da to tako kažemo, pilotirati, pilotirati odnosno upravljati ponudom na tržištu mlijeka. Ali s obzirom na pad proizvodnje mlijeka, Vidjelo se da je tempistika zapravo bila ista kao i tempistika SAD-a koji imaju puno liberalnije tržište od Kanade. Osim toga, proizvodnja mlijeka u Kanadi je ispod vrijednosti 10. godina, a svi veliki proizvođači mlijeka u svijetu su imali povećanje proizvodnje. Posljedično tome, kvota Kanade, Kanade na tržištu mlijeka između 96. i 99. je pala između 3 i 1%, a dok je svjetska kvota mlijeka SAD u tom istom razdoblju prešla od 6 do 17%. Osim toga, e, u Kanadi e, kvota uvoza mliječnih proizvoda se itekako povećala i to pod utjecajem aktualne tržišne politike. od 96. do 2009. bili smo na 8%, sada smo na 24%. Takva kanadska politika je dovela do čitavih niza kolateralnih fenomena. Dakle, krijumčarenje sireva iz SAD-a, to još dan danas postoji. Također čitav niz e, krivotvorina, e, na primjer kit za su e, nekakva pripravci za picu e, koji se uvoze, odnosno e, švecaju iz SAD-a i čitav niz trgovinskih konflikata, trgovinskih sukoba sa SAD-om upravo zbog te kanadske politike za proizvodnju mlijeka. Dakle, to je ono što je bilo popraćeno također i krizom koja je zahvatila i tržište mlijeka. Sve u svemu ne trebamo govoriti o centraliziranom upravljanju kvotama jer smatram da to ne, jer smatram da to ne bi moglo funkcionirati. A sad mi evo samo dopustite da tih zadnjih pola minuta kažem dvije riječi o e, TTIP-u. Dakle, e, postavljeno je i to pitanje. Prema iskustvima u sporazumu o slobodnoj e, razvini, slobodnoj trgovini je pokazala ta, ta da se e, učinci na tržištu moraju izbliza, izbliza proučavati zato što sve ovisi o razini E, o razini kontrole pojedinih proizvoda. Mi se moramo orijentirati na svaki pojedini proizvod i to vrijedi također i za e, mliječne proizvode. Općenito, bez da ulazimo u detalje, ja smatram da za e, tržište mlijeka da su šanse za tržište mlijeka jako e, važne u ovom trenutku i one su, te prilike koje imamo su puno važnije od e, eventualnih rizika. Zašto? Zato što postoji diferencirana ponuda tih mliječnih proizvoda koje Europa može ponuditi SAD-u, a ne obratno. I to je ono što je jako bitno za e, pregovore TTIP-a. Dakle, mi ćemo i dalje zajamčiti zaštitu naših regionalnih proizvoda, naših originalnih proizvoda i činjenica je da ih mi imamo mnogo više kada govorimo o količini mlijeka i oni će se i dalje štiti takve kakvi jesu i standardi proizvodnje se neće smanjivati u tim pregovorima. Hvala vam. Dziękuję, pani profesorze. E, hvala vam, profesore. Lijepo. Hvala vam, profesore. A sada gospodin Sjeta Van Kempena, potpredsjednik e, Europskog odbora za mlijeku želim zahvaliti profesoru Tose na optimističnim riječima na kraju njegovog izlaganja. Hvala na mogućnosti da i mi kažemo nešto o izgledima mliječnog u Lisabonskom ugovoru o zajedničkoj poljoprivrednoj politici to je jasno objašnjeno kako bi poljoprivredna zajednica trebala imati dobar životni standard. Osim toga da bi se i tržišta trebala e, stabilizirati. Današnja tržišta i stanje koje smo vidjeli 2009 pretjerane proizvodnje je upravo suprotno tim ciljem. Daljnja liberalizacija ovog e, sektora ne može ne može zaustaviti taj e, razvoj. Treba nam instrumente koji će smanjiti nestabilnost e, cijena. Mi smo razvili takav instrument koji bi se aktivirao u kriznim razdobljima. Nama nam nedostaje e, sposobnosti vodstva jer nemamo definiciju krize. Neki smatraju da je reći mliječna kriza dovoljno za definiciju. Međutim, da ti pokazatelji nisu dovoljni, njih treba i predvidjeti. To je ono što nam treba. Ako je taj indeks ako je taj indeks manje od 7,5, odnosno ako je manje od 100, prostite, onda je sve u redu. Ako se poveća, trebamo aktivirati mehanizam o kojem govorim. Tu su tri faze. Prva faza je faza ranog uzbunjivanja koja se aktivira kada tržišni indeks padne za 7,5%, dok se indeks ne vrati na 100, zadržavamo se na ovoj fazi. Druga faza je kriza kada tržišni indeks padne za 15%, tada se kriza i službeno utvrđuje i započinje se sa programom tržišne odgovornosti, definira se referentno razdoblje, smanjuje se, e, smanjuje se ponuda, a isto tako se i nameću nameti tržišne odgovornosti za prvo kilo za proizvođače. Zatim dolazimo do treće faze, faze e, rezova, kada tržišni indeks padne više od 20 Svi proizvođači moraju za 2 do 3 smanjiti svoju proizvodnju. Ako se takav trend e, nastavi, kriza, ako ta faza ostaje, međutim ako se pojave povoljni indikatori, onda se vraćamo na druge faze. Ovdje vidite različite crte, dakle plava linija pokazuje kada ispod koje proizvođač može proizvoditi manje ili kada dobiva bonus. Kada namet e, iz druge faze je dovoljno visok, taj proizvođač može odlučiti da smanji proizvodnju mlijeka. Trenutačno situaciju to pokazuje kao takvim da je to srte. Mi imamo super namet koji vidimo kao porez. Međutim, mi vidimo da cijene raste i zbog čega smatramo da je to vrlo dobar instrument. E, treba zadovoljiti neke od osnovnih e, uvjeta. Savjetujemo razvoj i dani razvoj observatorija da on preraste isto tako u agenciju za praćenje informacija i to prema obvezujućim kriterijima. On treba raditi na transparentan način koristeći ovaj već spomenuti indeks treba nam isto tako i pravna osnova koja će se primjenjivati diljem Europske unije i biti obvezujuća u svim e, članicama. Na na e, razini svakog proizvođača treba govoriti o udovoljavanju isto tako e, okolišnim zahtjevima što se tiče skladištenja, a to je najodrživija i najbolja opcija. cijene e, mlijeka zaostaju nekoliko mjeseci, stoga nam trebaju mnogo točnije i pravodobnije informacije o tržištu kako bismo dobili pouzdanije podatke i prognoze. Ovaj program nudi čitav niz prednosti u odnosu na druge instrumente. On može zaustaviti cijena uz malo države pomoćni. Ovaj koncept od e, veoma uzima u obzir ponašanje proizvođača, hoće li oni biti ti odgovorni, oni moraju stalno pratiti tržište i signale koje ono šalje kako bi mogli reagirati na njih pravodobno u krizi. Znači, važna je kolektivna odgovornost i ta kolektivna odgovornost se zamjenjuje individualnom oni koji povećavaju proizvodnju u kriznim situacijama moraju snositi su odgovornost za takvu situaciju. Moramo isto tako kontrolirati i pratiti ponašanje onih koji ne slijede pravila. Legitimno je da u kriznim situacijama oni smanje proizvodnju i pomognu svim ostalim dionicima i subjetima. Jedino na taj način možemo postići rezultate, međutim svi moraju dobrovoljno e, sudjelovati. Oni moraju plaćati i e, kamate a ako ne plaćaju nemaju mogućnosti smanjiti svoju proizvodnju jer neće moći otplaćivati krediti. Znači, važno je da sva proizvodnja ostane na razini proizvođača. Proizvođači mlijeka nemaju stoga druge mogućnosti, oni moraju više proizvoditi jer vrijedi pravilo opstanka najsnažnijih. Ovaj naš program je već ima na raspolaganju važne podatke koje smo proslijedili komisiji. Morate ih samo spojiti. Program tržišne odgovornosti možemo opisati kao tržišno usmjereni instrument imam neke programe sa sobom, mi smo više nego voljni da vam ih pobliže pojasnimo bilo kada vam to zatreba. Hvala mnogo na vašoj pozornosti. Bardzo dziękuję pani. W tej chwili poprosimy pana. Zahvaljujem. A sada u nastavku bih htio dati riječ gospodinu E, Davidu Dobinu koji je e, izvršni direktor e, grupe proizvođača iz sektorskog, iz mljekarskog sektora iz Ujedinjene kraljevine. A ne, ispričavam se, ispričavam se. Prvo ima riječ gospodin Vanson Chatelier iz Nacionalnog instituta za istraživanja u poljoprivredi iz Francuske. Izvolite. Châtelier, Vincent Châtelier. Merci. Merci, Président. Euh, la courte Hvala predsjedatelju. Evo ovo kratko izlaganje koje ću vam eh, sada dati je zapravo E, dio jednog članka koji vam mogu poslati o mljekarskom sektoru u Francuskoj i o razlikama koje su prisutne u tom sektoru. To je članak koji upravo se pita koja bi mogla biti budućnost tog sektora. Dakle, Kakva je situacija u današnjem francuskom sektoru e, mlijeka u tim globalnim e, promjenama? Što ćemo sa tim e, kvotama, što ćemo sa mehanizmima proizvodnje? Znači u tom nekom godišnjem ritmu od 4-5% govorimo o 60 tisuća tvrtki u Francuskoj i moguće je da se bilo što dogodi kako da, da, nas može svesti na 40 tisuća 2025. godine. 80% francuskog mlijeka je vezano uz upravo e, gospodarstva koja su zadruge, a razvoj tih velikih struktura se obavlja e, brzinom koja nije toliko velika u usporedbi sa drugim zemljama. Mi sada živimo u velikim, u razdoblju velikih e, kontrasta između regija i to već nekakvih deset godina mlijeko od juga Francuske do sjevera Francuske e, se kreće u tom smjeru ne samo sa istoka na zapad, nego pokriva i sve regije, također i one koje su usmjerene više na proizvodnju e, biljaka. Dakle, imamo e, jako veliku koncentraciju proizvodnje mlijeka koje su i ranije proizvodile, a nakon toga imamo i različite pragove proizvodnosti koji postaju sve viši i koji stvaraju E, probleme i razlike između e, planina i nizina. U Francuskoj postoji jako velika raznolikost u sektoru. Univerzalnost koja se ohrabruje e, i kod nas ne postoji, imamo jako veliku raznolikost samih proizvodnih sustava. Također, kada govorimo i o planinskim lancima, imamo velike proizvođače sireva i u Francuskoj imamo isprepletenost e, strukturnih privatnih struktura te malih i srednjih e, poduzetnika koji e, pred ovim ukidanjem kvota se nalaze pred jednim drugačijim situacijama. Dakle, oni se nalaze na različitim situacijama i kreću, krenut će od različitih baza. Kada govorimo o e, lancu i o e, tim tvrtkama, oni će biti u ključnim trenucima za idućih nekoliko godina. Kada govorimo o financiranju, ono je jako specifično pitanje, ono ovisi o međunarodnom kontekstu i ovisi o tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda postoji mogućnost e, rasta e, i niskih kamata. Danas mnoga poduzeća ulažu, ali nije uvijek lako doći do zajmova. Moramo diferencirati situaciju također i u ovoj krizi kada govorimo o potpora, potporama poljoprivrednicima u vrijeme ove krize moramo govoriti o dugoročnim ulaganjima, a to podrazumijeva drugačiju strukturu proizvodnje. Kada govorimo o troškovima upravljanja, poljoprivrednici su ti koji vjeruju u budućnosti koji će sigurno dostići visoke pragove, ali moraju konsolidirati vlastite strukture. Stopa nestanka tih struktura je niska i upravo su banke te koje omogućuju financiranje projekata i to u uvjetima koji gotovo se mogu smatrati akrobatskim. Postoje jako velike promjene kada govorimo o e, dobivanju kapitala e, tvrtki. I upravo zbog e, velikog povećanja proizvodnje u sireva, također postoji jako puno spajanja poduzeća i zbog toga su današnji projekti tekako različiti, također i kada govorimo o načinima financiranja. To je ono što smo uspjeli primijetiti u posljednjih 30 godina. A koji su to privilegirani instrumenti? Dakle, postoje nekoliko tih e, instrumenta iz prošlosti, a to su interventne cijene i povrati. Kada postoji kriza, postoji potreba za stvaranje novih instrumenata, ali moramo biti jako oprezni. Dakle, moramo biti oprezni s obzirom na poruku koju odašiljemo, s obzirom na interventne cijene i na stabilizaciju tržišta. Dakle, kada govorimo o poruci iz Brisela, a to je povećanje cijena kako bismo izašli iz ove krize, mislim da će to teško proći na terenu u praksi. Interventne cijene ste e, e, sa tog stajališta ne mogu biti rješenje za budućnost ovog sektora. Kada govorimo o naknadama za iz izvoz, također i kada govorimo o e, krizi zbog ruskog embarga. Iz toga svega nam je jasno da bi ste potpore sve moglo biti moguće, ali ovdje govorimo i o druga dva instrumenta. Dakle, smatramo da će ih biti teško provesti zato što prije svega nismo imali dovoljno iskustva po pitanju svih inovacija koje se predlažu i koje bi se mogle eventualno proizvesti, a koje su predložene u okviru novog ZPP-a. Dakle, situacija je prilično komplicirana. Potrošnja mliječnih proizvoda, posebice u Francuskoj, u ovom trenutku ima nekih problema. Zašto? Zato što je potrošač taj kojeg štiti ZPP, koji je dosta velikodušan, ali treba povećati sredstva koja su namijenjena e, proizvođačima u vrijeme krize naravno sustavi za diversifikaciju koju su, e, koji su prisutni, e, koji zapravo određuju cijenu A ili cijenu B koja ovisi o razini potrošnje. Naravno moramo vjerovati u te organizacije potrošača, ali moramo s druge strane i biti realistični po pitanju podataka. Na primjer u Francuskoj 96. organizacija e, zapravo obuhvaća 97% količine proizvodnje mlijeka ali to je također problem koji bi mogao e, se nastaviti i u budućnosti. Moramo promicati i sustave za osiguranje i prilagoditi se e, tim svim poreznim sustavima kako bi se omogućilo tvrtkama da bolje uštede tijekom onih dobrih godina, te da također pokušaju razviti E, e, e, da je pokušao razviti odnose sa drugim proizvođačima mlijeka kako bi se smanjili troškovi proizvodnje. To je onaj ključni faktor koji je vidljiv u svakoj krizi. Dakle, postoje proizvođači koji nikako ne možu nadići te pragove. I sad što možemo reći, što se može napraviti za poljoprivredu u planinskim dijelovima? Dakle, u Francuskoj koju dobro poznajem, mogu reći da postoji različita ponuda koja je napravljena kroz mehanizme ZPP-a. Ne samo kroz eh, zadnju reformu i kroz zadnji proračun, nego također kroz povijest je bilo čitav niz eh, prijedloga i reformi kako bi se pružile javne potpore za ta područja u planinskim dijelovima. I to su bile prilike koje su prihvaćene i koje su bile pozitivne, koje su pomogle taj sektor mljekarstva. Dakle, na taj način imamo E, planinske, planinska poduzeća koja već imaju 100% povrata, imamo ona e, poduzeća u nizini koja imaju samo 50% povrata i time je došlo do jako velikih razlika po pitanju dobivenih sredstava. I sad što možemo napraviti još više da bi se te razlike smanjile? Ideja je da poradimo na informiranju. Danas se nalazimo na 70% u Francuskoj, i moramo usmjeriti financiranja u prve dvije faze, moramo resurse usmjeriti ka modernizaciji proizvodnje u onim područjima u nepovoljnom području. Moramo promicati također i proizvodnju u planinskim područjima, moramo ohrabrivati izvoz proizvoda visoke kvalitete na vanjska tržišta. Dakle, dakle danas postoji mali postotak tih proizvoda visoke kvalitete koji se izvozi. I također moramo podići i pragove za nacionalne omotnice u korist tih planinskih regija. Dakle, to su sve instrumenti koji mogu biti razvijeni. Što se tiče odnosa sa inozemstvom, e, neće doći do povećanja proizvodnje mlijeka u Francuskoj bez mogućnosti da se još više izvoze mliječni proizvodi na neevropska tržišta. Kada govorimo o europskom tržištu, možemo reći da je naša e, bilanca Francuska stabilna već nekih deset godina. Mi nismo dobili ni jedno tržište u Europi, ali smo snažno poboljšali našu komercijalnu bilancu po pitanju trećih e, zemalja i to za 2,4 milijarde eura. E, prvo tržište je vezano uz Kinu. E, ja, I tekako se povećao izvoz u Kinu. Jako puno se izvozi mlijeko, i moramo vjerovati u inovacije proizvoda kroz istraživanje kako bismo našli nova važna tržišta. Što se tiče Afrike, govorimo o istim proizvodima, ali također govorimo i o mlijeku u prahu. Mlijeko u prahu nam omogućuje da iskoristimo ona tržišta u Europi koja nisu dobro razvijena. Dakle, sad je pitanje za koji se model možemo opredijeliti. Ja sam ovdje evo također napravio e, reviziju literature koja analizira to tržište mlijeka na međunarodnoj razini. I sad ću reći jednu rečenicu po zemlji. Novi, Novi Zeland ima e, veliku mogućnost e, proizvodnje 10.000 litara godišnje ali kada govorimo o okolišnoj politici, to je nešto što se mora u svakom slučaju uzeti u obzir. Kada govorimo o Švicarskoj, ona je više manje kao Ujedinjena kraljevina po pitanju protekcije ali ima jako visoku e, proizvodnju. Zašto je ta država tako važna? Ona je proživjela veliki, veliku transformaciju u proteklih 20 godina. Kanada se često navodi kao primjer, ja ću idući mjesec baš ići u Kanadu. Znači, e, Kanada je mala zemlja, deficitarni proizvođač mlijeka, ali je jako zanimljiv s obzirom na to da proizvođačima mlijeka može ponuditi cijene mlijeka koje omogućuju veći prihod i to kroz model koji je prilično učinkovit. SAD, mislim da SAD zahtjeva veliku pozornost, pogotovo zbog načina na koji e, organizira svoje sustave e, osiguranja. Dakle, u SAD-u sada još uvijek nemamo dovoljno prakse i iskustva, kako bismo rekli li to njihovo iskustvo pozitivno ili negativno, ali mnogi proizvođači bi htjeli zapravo taj sustav da se uvede kod nas. I zahvaljujem. Pa svoj konjec i ten konjec... Hvala vam. Vi ste obećali da ćete završiti, stoga sam imao strpljenja. Hvala vam. I kao što sam već najavio, gospodin David Dobin, generalni direktor United Dairy Farmersa iz Ujedinjenog kraljevstva. Možete li započeti, gospodin? Dobar dan, ja vodim, upravljam der, e, zadru, zadrugu. Imamo 1450 E, poljoprivrednika u Irskoj, 1300 zaposlenika. Oni kontroliraju ono što radi, a naš cilj je vrlo jednostavan. Mi e, želimo iz profitabilnih prerađivačkih aktivnosti dobiti konkurentnu i održivu cijenu mlijeka. Ovdje vidimo što sve imamo, tu su velika postrojenja za preradu, ostalih e, sedam su specijalizirane tvrtke. Poljoprivrednici se ne mogu nositi, nego se mogu nositi zadruge sa čitavim i cjelokupnim opskrbnim lancem. Trebaju nam e, i oni koji pružaju usluge i oni koji stvaraju proizvodbe. 3% odlazi na jogurt, 16% na tekuće mlijeko, e, na maslac i e, mlijeko u prahu 30%, 51% sir. Opskrbljujemo različite zemlje u svijetu i daleki istok. Prije smo izvozili u Rusiju, sada je to tržište zatvoreno. 80% e, izvozimo zato što imamo vrlo malo domaće tržište. Doista osjećamo pad na svjetskim tržištima, a mjesto i položaj na kojem se mi danas nalazimo je nešto s čim će se, se vi suočiti u budućnosti. Evo kako su pale cijene, zelena linija pokazuje naše prethodna e, dostignuća, a ljubičasta u proteklu godinu dana. Pogledajte E, pokazatelje cijena u našoj e, regiji pokazuje e, različitosti košarice i ona je manja od cijene koju mi plaćamo. Ovo je ciklus u mljekarstvu, njega pokraće ne potražnja nego ponude. Naime, potražnja je relativno stabilna Međutim, mi vidimo da se mijenja stvar u ponudi. Sada je zatvoren rusko tržište. Pogledajmo isto tako nestabilnost e, cijena. Vidimo da je europski, europsko tržište bilo e, relativno stabilno. Međutim, 2006. 2007. Tržište se oporavilo nakon uvođenja izvoznih e, subvencija, da bi potom došlo do velikog pada i krize. Mi e, se moramo e, riješiti subvencija i koristiti mjere koje su se koristile na najnižoj točci 2009. A mislim da se tome bližimo danas. Cijena mlijeka mola kontrolirati situaciju. Mi smatramo da će cijene pasti na razinu na kojoj se poljoprivrednici neće dobro osjećati. Ako želite stabilizirati cijene, morate e, kontrolirati input, odnosno unos. U prošlosti smo imali situacije, na primjer u Novom e, Zelandu, da su cijene bile niže od cijena u Europi. Međutim, kada se naši kupci e, pojave dolazi do prijenosa cijena ne samo iz dalekih e, područja nego i na području i na tržištu usluga i te se promjene događaju mnogo brže nego prije nego u prošlosti. Što će se događati u razdoblju nakon subvencija i kvota? Imamo veću nestabilnost, manja ograničenja na rast ponuda, bit će veća kontrola nad ponudom u smislu cijena koje će kontrolirati postoji međutim e, opasnost da se ugovorima koji su već spomenuti priguše i zapravo na neki način e, učine na netransparentnima prijenose cijena. Što se tiče provedbe mliječnog paketa, on je bio relativno dobar. Najveća novost je uvođenja ugovora. Naime, poljoprivrednici sada uglavnom imaju jednogodišnje ugovore. No što se tiče sektorskih organizacija i organizacija proizvođača, malo toga se promijenilo. Rekli smo da se globalno tržište stabilizir, stabiliziralo i čak smo zamijetili nedavno lagano povećanje a e, kao razlog e, povećanja smo našli u relativno dobrim vremenskim e, prilikama. Međutim, pogledajte situaciju u proteklih nekoliko mjeseci. Dakle, ponuda je mnogo veća od potražnje. Mi izvozimo oko 10 do 15 posto, a što znači da svaka kap proizvedenog mlijeka mora naći kupca van europskih e, granica. Mi moramo e, sve viškove izvoditi što znači da u tom procesu moramo biti visoko konkurentni. Tu je također i pitanje e, valute koje se tiče posebice nas u Ujedinjenom kraljevstvu zato što su u Europskoj uniji cijene u eurima. Pogledajmo te dvije e, linije, stanje u proteklih šest mjeseci. Poznate nam su mnoge zemlje koje će rasti u proizvodnji, zato što već sada proizvode količine blizu količina zadanih kvotama zemlje poput e, Njemačke moraju međutim e, rasti vrlo malim stopama da bi stvorile velike viškove. Što s toga moramo napraviti? Po mom mišljenju treba nam transparentni i djelotvorno buduće tržište u Europskoj uniji kojima, kojem svi mogu vjerovati buduća tržišta će nam pomoći u prodaji proizvoda. Imamo mogućnosti, međutim oni su tek u nekom e, početnom e, stadiju, moramo ga prepoznati i razvijati tako da nam poljoprivrednici povjerujete. Što se tiče e, ruskog, ruske zabrane, mi moramo naći nova tržišta za plasiranje naših e, sireva. Mi moramo naći nova e, tržišta ili uspostaviti preferencijalne sporazume s Kinom, Novim Zelandom i Australijom ko i mi e, moramo e, dobiti e, ravno i ravnopravno, ravnopravno tržište na kojem ćemo se natjecati. U Velikoj Britaniji imamo adjudikatore što znači da se mora osnažiti e, zakonska podloga kako bi se doskočilo e, metodama spuštanja cijene mliječnih e, proizvoda. Tu su zatim povećanje interventnih cijena na realističniju razinu kako bi se poboljšala tržišna situacija. I posljednje, e, posljednje rješenje ideja nam dolazi iz Sjedinjenih država, to je takozvana zaštita marže. To su sve izazovi gospodarskoj održavosti, ona su pred nama, međutim ja vjerujem da to možemo postići suradnjom svih dionika u opskrbnom lancu. Hvala vam. Bardzo dziękuję za dotrzymanie czasu. Puno vam hvala. Hvala vam što ste se držali vremena i hvala vam na zanimljivom izlaganju. A sada bih dao riječ gospodinu Alfredu Enderleu. On nam dolazi iz Njemačke, jedan je od proizvođača i predsjednik Bavarske, predstavlja bavarske proizvođače. Hvala vam. Hvala vam što ste mi e, dali priliku da govorim i da čujete stav industrije. Član sam Bavarskog e, udruženja već dugo vremena. I tu postoje 40 prerađivača, prerađivačkih postrojenja. Riječ je o jednom interesantnom modelu koji postoji već desetljećima i pokazalo se da funkcionira. Neću um, govoriti o pojedinačnim članovima, no kad govorimo o maslacu i mlijeku u južnoj Njemačkoj, Um, stručnjaci su promatrali tržište i kad je riječ o ovoj raspravi o mliječnom paketu, drago mi je da je nama dana mogućnost da damo ovaj praktični doprinos. Mi imamo mm, zaštite izvornosti za e, sir i mliječne proizvode, i proizvođači iz regije su pokušali raditi na dobivanju više e, oznaka izvornosti. No kada je riječ o e, preradi mliječnih proizvoda, e, kada dođe do ukidanja kvota, neće zapravo postojati nikakav interes da postoji netko tko će nametati kvote i možda će ovaj model biti interesantan i za druge regije. Postavili ste nam neka pitanja u pozivu i dao sam vam detaljnu pisanu izjavu i nadam se da ćete mm, to poslati sudionicima ovog sastanka. Sada predlažem da iznesem samo nekoliko svojih razmišljanja. Kad govorimo o proizvodnji, mislim da mi koji radimo u proizvodnji Možemo reći da kad kvote budu ukinute, u nekim će regijama doći do e, veće proizvodnje i to posebice tamo gdje postoje e, kapaciteti. Isto tako, na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo vidjeti da je već krenula priprema za ukidanje kvota u brojnim regijama. I to, to je zapravo, to smo već zapravo čuli od drugih govornika došlo, jako je puno ulaganja bilo u mljekarskom sektoru u određenim područjima i e, iskoristit će se i proizvodne pričuve ovisno o cjenovnim pritiscima. I to sve kako bi se osiguralo da poduzeća ostanu likvidna i da nastave proizvoditi e, mlijeko čak i ako cijene budu pod pritiskom. U kratkoročnom roku. Mislim da će ovi cjenovni trendovi se nastaviti. I mislim da će se nastaviti i u sljedećem e, kvartalu. To nema toliko veze sa ukidanjem kvota, već sa općenitom e, nestabilnošću na tržištu. I mnogi problemi koji su već e, spomenuti, Rusija, Kina i tako dalje, to su problemi koji utječu na nestabilnost. Slažem se sa prethodnim govornicima da dugoročno gledajući može se očekivati pozitivan učinak na, na tržište mlijeka. I morat ćemo sagledati širu situaciju, a ne samo nekoliko mjeseci. I ako analiziramo prošle godine, vidimo pozitivne razvoje E, na tržištu mlijeka i to također mora biti dio cjelokupne slike. Ako pretpostavimo da dohodak e, po glavi stanovnika nastave e, rasti u gospodarstvima u razvoju, u usponu, to će biti mogućnosti za naše proizvođače. Kad jer je reč o intervenciji od strane Europske unije, intervencija i skladištenje će i dalje imati važnu ulogu u ovoj situaciji. A kad je riječ o posebnim programima, vidimo da e, zemlje koje su najgore pogođene ruskim e, embargom mogu dobiti ciljanu pomoć i iz našeg e, gledišta to bi se trebalo dogoditi što je prije moguće bez dodatnog odlaganja. Komisija bi trebala osmisliti određene mjere i regije koje su pogođene ovom krizom moraju dobiti pomoć. I ne očekujemo da se same snalaze u takvoj situaciji. Što se tiče e, situacije s pojedinačnim e, gospodarstvima, moramo gledati na e, tržište kako bismo pronašli rješenja i isto tako moramo raditi na mm, kampanji podizanja svijesti na u cijeloj Europskoj uniji. Isto tako osvrnuo bih se na ono što je rekao gospodin Raymond iz Kopa Kođeke. Ako pogledate Njemačku, postoji problem e, sa, sve većom koncentracijom na tržištu i to otežava situaciju za pojedine farme. Ako pet tvrtki ima udio na tržištu od oko 80%, strukturno govoreći to je ozbiljan problem. A ured za kartele u Njemačkoj je to priznao da treba posvetiti važnu pažnju. Ta koncentracija znači da srednje velika poduzeća, prerađivači mlijeka, doživljavaju egzistencijalne Mm, probleme i da će to utjecati i na formiranje cijena na tržištu. ta se situacija već kritizirala i e, predložene su neke politike koje bi trebalo primijeniti. Mi imamo e, mljekarsku e, proizvodnju i znam što govorim, znam i što govorim kad je riječ o regijama u nepovoljnom položaju s obzirom da dolazim iz jedne takve regije s planinskog područja. Potrebne su nam e, šire, sveobuhvatnije mjere kako bismo riješili probleme u ovoj situaciji. Već dan danas u takvim regijama ideja je da mora postojati e, kombinirani dohodak gospodarstva moraju imati veća jamstva i mislim da to, to ta gospodarska stvarnost znači da e, se mora ponuditi e, edukacija mladim poljoprivrednicima kako bi se oni mogli snaći s ovim izazovima i kako bi ih spremno dokačali. Ljudi e, stavljaju svoje cijele sebe u proizvodnju u takvim farmama, u planinama, u planinskim područjima i važno im je pomoći. Poneprije bi im se trebalo pomoći kroz ukidanje e, biro, birokratskih opterećenja. Na primjer, već nekoliko godina mnoge, mnoga mala gospodarstva E, nisu mogla nastaviti s poslovanjem zato što su morali e, izgraditi nove strukture. I e, moramo posvetiti više pažnje tom problemu jer će u protivnom doći do još većeg broja zatvorenih poduzeća. Još jedna direktiva je izazvala probleme. Isključivanje pojedinih područja od e, e, od određenih e, poljoprivrednih mjera također nije pomoglo. Uplata naknada se mora nastaviti. U Njemačkoj je to rezultiralo e, većom konkurentnošću e, mljekara i ta su plaćanja važan dio sigurnosne mreže. Što se tiče TTIP-a i izvoza u SAD, to stručnjaci vide kao pozitivnu stvar, a ja bih rekao da, naši, da moramo zadržati naše standarde kakvoće. Rasprave o označavanju izvora i porijekla u Njemačkoj pokazale su da su, e, da je, su njemački građani vrlo osjetljivi na bilo kakve promjene u tom području. I primjer iz Švicarske i Kanade na to mogu komentirati da ne možemo jednostavno prevesti kanadske ili švicarske e, modele kontrole tržišta mlijeka. Naša je raznolikost ono što nas jača i to je ono što moramo zadržati u budućnosti. Hvala vam. Bardzo dziękujemy. do wypowiedzi sali. Hvala vam. A sada dajem riječ našim zastupnicima. Najprije riječ imaju koordinatori. Gospodine Des, imate dvije minute. Hvala vam. Hvala vam predsjedniče i hvala svim našim e, današnjim govornicima. Jako sam pažljivo slušao sve što ste rekli. Ja dolazim iz Bavarske, riječ je o regiji koja ima veliku proizvodnju mlijeka, kao što je rekao sad kolega, proizvodimo dva puta više mlijeka nego što naše stanovništvo treba, dva i pol milijuna. Stoga mi bismo zapravo trebali ograničiti našu e, proizvodnju, a to bi značilo da bi naši poljoprivrednici trebali zatvoriti svoja, svoje farme. I sa gledišta države e, stvarno ne možemo pronaći e, rješenje. Poslušao sam i gospodina Tarabelu koji govori o 20 i 25 centi. Mogu vam reći da postoje zadruge koje prodaju do 37 e, centi po litri. To je bilo krajem prošle godine. Tako da očito je da se ne može svugdje primjenjivati isto. 95. smo u Njemačkoj imali jednu veliku mljenkaru koja, kojom nije bilo dobro upravljeno. otišla je u stečaj, e, zatim je dakle obnovljena i sve je krenulo kako treba. Još jednom te iste godine gospodarstvo koje nije ulagalo našlo se u istoj situaciji, nije više bilo konkurentno i moralo je e, zatvoriti zato što više nisu bili konkurentni. Tako da kada e, postoje zadruge koje su jako dugo aktivne, i ako su one spremne definirati određenu razinu kako bi e, u budućnosti ulagali u svoju mljekaru, onda su u principu će biti spremne za tržišne promjene. No, smatram da država ne treba pretjerano intervenirati, pogledajte što se događalo sa e, svinjama i sa ostalim poljoprivrednicima. Smatram da tržišne sile moraju odraditi svoje i ne smijemo dozvoliti državi da intervenira. Što se tiče instrumenta, nisam za podizanje interventne cijene, ali u nekim specifičnim scenarijima možemo uskočiti i pomoći. A interventnu cijenu bih držao ovakvom kakva je. Hvala. Sada gospodin De Castro. Hvala gospodine predsjedniče, bit ću vrlo brz. Najprije želim zahvaliti svim našim stručnjacima i to posebice drugom panelu. Dali su nam jako puno toga za razmišljanje i mislim da će kolega Nikolson sigurno pronaći inspiraciju u svemu onome što je danas popodne rečeno. Želim samo kratko sažeti. Prvo, mliječni paket nije bio baš pretjerano koristan, to smo već e, u našem odboru nekoliko puta rekli, e, to je bila mjera koja je trebala pomoći, no nažalost nije. E, nije nikakva novost ako jedini interesantan instrument koji je uveden tom uredbom, a to je e, planiranje za proizvodnju sirava, dakle osim toga nekih posebnih novosti nije bilo. Ako u Europi bude više proizvodnje, tu proizvodnju treba izvesti. Izvesti tamo gdje postoji potražnja. Zato što tržište u Europi je zasićeno. E sada, mehanizam koji bismo mogli proučiti bez da razmišljamo da se vratimo kvotama. Ovdje kvote nitko ne želi. Zato što Europa mora biti konkurentno područje i mora iskorištavati mogućnosti tržišta i to posebice banjskih e, tržišta. I oko toga se mi svi, ja mislim, slažemo. No problem je, ako moramo izvoziti i izvoziti naravno u treće zemlje, moramo imati mehanizam za upravljanje ponudom, zato što zemlja koja proizvodi 10% više i ne može izvesti taj višak od 10% van Europe, e to će izazvati učinak na unutarnjem tržištu i e, taj će teret morati snositi male tvrtke koje naravno nemaju nikakvu odgovornost zato što su one najvjerojatnije zadržale iste razine proizvodnje. Stoga mm, problem je u tome da se treba pronaći e, fleksibilan mehanizam sa ciljevima za proizvodnju i koji će omogućiti zemljama članicama na fleksibilan način da se potiče ili da se ograničava kako bi se e, cilj proizvodnje dostigao i ako ga netko ne dostigne onda mora preuzeti odgovornost da pronađe e, mjesto kamo će plasirati taj proizvod ili da plati neku vrstu kazne. Znam da je to teško pretvoriti u zakonodavni akt, neće biti jednostavno, ali ono čemu moramo e, razgovarati jest upravo jedan takav mehanizam. Hvala vam. Što se tiče dobrovoljnog ograničavanja proizvodnje, situacija je zapravo vrlo slična kao i kad vam ja e, definiram koliko vremena imate za vaše e, izlaganje. Gospodin Agnijom. Predsjedniče, ja inače igram po pravilima, nisam baš siguran da je sada vrijeme da ja govorim, osim ako svi insistirate da, da me čujete. Not surprisingly, the Green Party don't want me to speak. Naravno, zeleni me ne žele čuti ja ne znam puno o e, Evropskom udruženju, Europskom udruženju proizvođača mlijeka, no bio sam vrlo interesan, bilo mi je vrlo zanimljivo ono što ste rekli. Ja proizvodim e, jaja i prije tri godine mi je nametnuto, e, dakle rečeno mi je da dakle mogu nastaviti i mm, dobiti veću cijenu i naravno da sam nastavio. To je zapravo rečeno svim proizvođačima u našem udruženju i ako bi mi neko s one strane strane stola nešto predložio, mi smo izvršili pritisak na ponudu time što smo učinili, no nisam baš siguran kako funkcionira Europsko udruženje proizvođača mlijeka, European Milk Board. Ukoliko zemalja radite, koliko imate članova, koliko recimo litara mlijeka imaju vaši proizvođači. I zanima me što je gospodin Dobin čuo o tome. Biste li vi uslijedili te mjere? Pani poseł Sendra, bardzo Gracias, presidente. Hvala predsjedatelju. Dobro, ja vam moram reći da već e, dugo godina sudjelujem u raspravama o problematici proizvodnje mlijeka u Europskoj uniji. I nakon toliko godina uvijek slušamo jedno te isto. Jednake argumente koji samo opravdavaju totalnu promjenu europskog modela proizvodnje. Kamo nas želite odvesti tom liberalizacijom? Prema onom modelu koji je e, također i 2006. bio prisutan u SAD-u i mali proizvođači e, znači u SAD-u koji se smatraju oni koji imaju do 100 krava i koji se sastojao u velikim aglomeracijama krava od e, 1000, 8000, 16000 krava uzgajanih na vrlo malom području uz e, uništavanje okoliša, korištenje vode, uništavanje zraka, gubitka e, gubitka zaposlenih na malim proizvodnim gospodarstvima i tako dalje. Dakle, kao što je i ranije rekao kolega, moramo biti iskreni i moramo eh, utvrditi kakav model želimo izgraditi ovdje u Europskoj uniji kako bismo poboljšali proizvodnju mlijeka u budućnosti i situaciju čitavog sektora. Ja ne vjerujem u volonterstvo, ja vjerujem u e, ispravne politike i na tržištu se već raspravljalo na skupini na visokoj razini prije posljednje krize o tim modelima koje smo napustili i tada je rečeno da ne smijemo sve, čitav ovaj sektor prepustiti rukama e, spekulanata. Ja smatram da je ovo uvreda za čovečanstvo s obzirom da ovo na ovoj razini sada ponovno izlažemo. Što se tiče TTIP-a, e, na ovom istom odboru za poljoprivredu e, predstavljena je jedna studija u kojoj, kaže, u kojoj je rečeno da E, će zapravo poljoprivreda u budućnosti još lošije stajati. Što želimo time postići? Želimo li da TTIP bude jedan od izlaza te problematike koje imamo u sektoru mljekarstva? Mislim da ne. Molim vas, budimo iskreni i e, recimo koji model želi svako od nas izgraditi za budućnost ovog sektora u Europi. Hvala. Hvala. Gospodin Hojzling, izvolite. da Dakle, nismo čuli neke velike novosti danas. Oni koji govore o liberalizaciji tržišta i dalje su to nastavili raditi i ovdje. A svi oni koji uobičajeno govore o liberaliziranim tržištima, to su oni koji e, predviđaju također i vrlo snažnu potporu evropskim proizvođačima, evropskim poljoprivrednicima. Dakle, mi ovdje trošimo vrlo malo novca za taj e, sektor i kako bi naše zapravo mlijeko postalo konkurentno na svjetskom tržištu, a to ćemo tako jako teško postići. Naša proizvodnja mlijeka bi bila konkurentna e, onoj SAD-a da nije toliko subvencionirana. Gospodin je opisao zapravo tu proizvodnju mlijeka u Njemačkoj kao jedan fantastični svijet, ali tamo postoje sve više proizvođača koji zapravo izlaze iz e, tog proizvodnog ciklusa koji više ne proizvode. Dolazi do strukturnih fraktura koje također će se još više povećavati ako ćemo i narednih godina insistirati na tim uvjetima. Dakle, ja sam e, jedna od osoba koja je zaista zabrinuta svime onime što se još može dogoditi u budućnosti. Taj koncept eh, anb to je koncept organizacije koja je eh, A plus B, eh, koncept koji je zapravo održiv možda u budućnosti koji može regulirati tržište. Svi drugi su govorili samo o uobičajenoj liberalizaciji, ali na kraju će seljaci biti ti koji će platiti cijenu ako se tržište u potpunosti liberalizira, samo oni veliki će to iskoristiti. Da, Gospodin Danton, izvolite. Merci, merci. Hvala. Zahvaljujem našim gostima, svima koje smo danas e, popodne ovdje čuli. Dakle, možemo reći da su neki koji sukladni, a neki se i poprilično razlikuju. Dakle, činjenica je da smo čuli neke stvari koje slušamo i mjesecima već o ovoj temi. Zahvaljujem predstavniku komisije koji nam je također govorio o cijeni mlijeka iz prosinca. Dakle, postoji e, poboljšanje u informiranju komisije, jer prošli put kad su nam govorili o cijeni mlijeka, govorili su sa tri mjeseca zakašnjenja. Sada ću spomenuti također i Europski observatori za tržište mlijeka te o njihovim podacima. E, mi smo već napredovali, jako puno smo raspravljali o tom pitanju i danas moramo vrlo brzo nastaviti u tom smjeru i moramo taj instrument učiniti još profinjenijim. Dakle, to mora biti javni alat koji će omogućiti svima da vide e, kakva su predviđanja za tržište. Kada govorimo o e, komisiji, prije tri mjeseca e, je zapravo bilo priznato da idemo prema krizi. E, možda danas ta kriza se čini manje e, teško, možda će samo 1,2% mlijeka biti višak na tržištu koji će osigurati pad cijene mlijeka za novih 5%. Drugo, Kako djelovati u kriznim e, vremenima? Moramo napraviti jasnu distinkciju između tendencije e, tržišta e, u dugoročnom smislu i također koji su oni privremeni i momentalni načini upravljanja krizom. Dakle, to ne smije biti u isključivoj nadležnosti vijeća, ali činjenica je da je to tako i da su sada karte u njihovim rukama. Dakle, moramo imati alate koji će nam omogućiti reguliranje proizvodnje i to u kratkoročnom smislu. Dakle, moramo liberalizirati tržište u vrijeme krize i to je jedno rješenje koje imamo u rukama. Ako to takvime ne učinimo, mi ćemo e, svi zajedno propasti. Zahvaljujem. E, E, što ste mi dali riječ i želim također zahvaliti i čestitati e, ovim svim govornicima. No prije svega bih htjela, bih htio zapravo čestitati i zahvaliti 15 predstavnicima e, koji su došli iz Portugala, koji su došli iz središnjeg i sjevernog Portugala kako bi danas bili ovdje s nama na ovom saslušanju. Sa kvotama ili bez kvota činjenica je da će mljekarski sektor u nekim područjima jako teško preživjeti, osim ako nećemo moći imati mehanizam koji će garantirati ravnotežu između ponude i potražnje. I to pogotovo za ona područja na kojima ne postoje druge ekonomske alternative ili tamo gdje postoje ograničenja u proizvodnji kao što je slučaj Azora gdje ta proizvodnja predstavlja 70% poljoprivrednog gospodarstva, odnosno poljoprivrednih aktivnosti na tom području. Dakle, oni su ulagali u proizvode manje dodane vrijednosti na tom području. Ja bih htio da nam Europska e, komisija prokomentira sljedeće. Hoće li ukidanje kvota biti e, heterogeno i hoće li biti razlika u tome kako će se to protumačiti u različitim europskim regijama? Dakle, mene zanima kako na europskoj razini možemo provesti to ukidanje kvota e, s obzirom na probleme koje bi mogli nastati u različitim regijama koje imaju različite probleme. Thank you, uh, Hvala gospodine predsjedniče. E, gospodarstvenica, gospodarstvenici u Sjevernoj Iskri su veliki pad cijena. Treni tačno dobivaju oko 22 centa po oko 26 centi po litri. To je doista nešto što izaziva izuzetan pritisak na poduzeća, posebice na napredne poljoprivrednike koji su mnogo uložili u svoj posao što se tiče srednjoročnih i dugoročnih rješenja, ona neće riješiti trenutačne probleme s gotovinom koje imaju poljoprivrednici diljem Europske unije. Ja bih zapitala sve e, govornike da identificiraju E, najžurnije mjere koje komisija može provesti kao pomoć e, poljoprivrednica, poljoprivrednicima i u stabilizaciji tržišta. Želim također čuti što će se dogoditi u proljeće nakon ukidanja kvota. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pan Gospodin Hajton. ponudu naravno treba prilagoditi i potražiti što ga znam da, i uvjeren sam da to treba biti povezan s globalnom cijenom mlijeka. Znači ja nisam za izvozne subvencije, mislim da je puno važnije raditi na jačanju naše konkurentnosti Također e, za ukidanjem sam kvota jer e, će to doprinijeti našem boljem pozicioniranju na globalnom tržištu. Trebaju nam instrumenti i alati koji će povećati konkurentnost pa se slažem s prijedlogom o smanjenju birokratskih e, prepreka. Pitam se, ako njezin sustav bude povećao konkurentnost, hoće li to biti zapravo nedostatak? Hvala. Činkuje, Meller. Zahvaljujem. Gospodin Miller, izvolite. Vielen herzlichen Dank an die Experten, dass sie uns so ein um- Dakle, zahvaljujem svim stručnjacima koji su nam eh, ovdje predstavili jednu široku viziju ove današnje situacije. Ja sam e, proizvođačica mlijeka, godinama se bavim mlijekom, živjela sam godinama s kotama i mogu vam reći da mi je drago što se eliminiraju zato što smo zbog njih izgubili hrpu novaca, samo zato što smo imali pravo da ne proizvodimo. Ako želimo zaštititi teritorije koje su u rizičnim položaju, moramo e, se pobrinuti za drugačije političke signale i moramo pripremiti drugačije programe te popratne mjere. Kvote e, nikada nisu dovele do strukturnih promjena. Ne, mnoge tvrtke su prestale raditi sa ili bez kvota. Moje dva konkretna pitanja e, su e, usmjerena komisiji. Prvo, komisija razmišlja o tome da poveća interventnu cijenu. I drugo pitanje, kako mislite održati pravnu osnovu E, e, e, za to da se Europskom observatoriju za tržište mlijeka daju određene nadležnosti. Zahvaljujem, gospođa Zahvaljujem predsjedatelju. Mi smo čuli toliko analiza, čuli smo o tome koliko, kako bi se stvari mogle promijeniti, ali možemo reći da se i dalje e, govori isključivo o izvozima i o ugovorima. Ako želim ugovore uz prihvatljive cijene, ja mogu to napraviti samo ako je tržište uređeno. Iz toga vidimo da ugovori E, zapravo e, nisu ti koji se e, suočavaju sa problemom u samom korijenu, ne, nego se uvijek događaju u situacijama koje nisu dovoljno dobro uređene i koje ostaju tako pre, previše fleksibilne. Ako želimo omogućiti drugačiju reakciju sa strane potražnje, onda moramo povećati i ponudu. Ja se bavim mlijekom već 35 godina i jako dobro znam E, kakva je situacija na tržištu i tko proizvodi to mlijeko. Krave su te koje proizvode mlijeko. Mi stalno ulazimo u nove krize, imamo nove probleme i mislim da prognoze i instrumenti koje imamo na raspolaganju su pogrešni. E, komisija je pogriješila u svojim prognozama. E, pogledali su u krivu kristalnu kuglu. Mislim da, nadam se da će u budućnosti biti bolje po pitanju prognoza.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 kada govorimo o zelenom tjednu, to je bilo prošli tjedan, tada se najavilo e, Urbije Torbi da ćemo imati povećanje proizvodnje mlijeka. No, eto, došlo je do pada cijena, sada smo došli do 30 cijena, dok potrošači dalje u e, dućanima plaća onu staru cijenu i to je velik problem. Moje konkretno pitanje e, prvoj dvojici govornika je sljedeće. Dakle, imate li, nema, zar nemate potrebu e, za boljim menadžmentom kada govorimo o udruženjima i zadrugama kako bismo izbjegli ove oblik krize? Drugo pitanje, kada je riječ o novcu koji proizlazi iz ZPP-a i koji e, potiče iz e, drugog stupa, gospođa e, Sjeta je ta koja zna kakva je situacija iz 2000. godine Dakle, taj sektor, kako u Nizozemskoj, tako i u cijeloj Europskoj uniji, se mora održati. Ne samo zbog proizvodnje i zbog obitelji koje u tome rade, nego također i zbog e, agriturizma. Zahvaljujem. Gospodin Dorfman izvolite. Hvala. Dakle, vi ste prvo govorili o situaciji u regijama, u planinskom području, u pograničnim regijama i tako dalje. Ja se slažem sa onima koji kažu da s povećanjem interventne cijene e, da je to zapravo nepovoljna situacija, da to zapravo nije prednost nego nedostatak. U svakom slučaju u tom sektoru može doći do većih ulaganja zato što bi cijena bila viša, ali s druge strane to bi i tekako nanjelo štetu tim planinskim područjima zato što zbog ukidanja kvota ne bi došlo do povećanja proizvodnje te se ne bi e, došlo do stimuliranja proizvodnje u tim područjima i oni više ne bi bili konkurentni. Kada govorimo o planinskim E, o planinskim proizvođačima, ne smijem ih uspoređivati sa onima koji imaju povoljnije položaje za proizvodnju. U nekim državama članicama, recimo kao što je moja, radi se sve kako se e, ne bi e, zapravo povećala razlika na unutarnjem tržištu. Kod mene jedan proizvođač prima 300 eura manje po hektaru iz prvog stupa, a od onoga koji živi recimo u nizini. Dakle, on uopće nije u istoj polazišnoj situaciji, dakle u drugom stupu bi su mogli morati napraviti više. No, treba nam na neki način pozitivna diskriminacija. Kada govorimo o planinskoj poljoprivredi, njima treba dati nešto što drugi nemaju. Dakle, trebaju dobiti recimo intervenciju e, za e, poticanje proizvodnje. Ako govorimo o većim potporama za preradu proizvoda u planinskim dijelovima, to bi moglo biti također korisno i za same proizvođače u tim područjima. Hvala predsjedniče. Mene se učinilo da je komisija um, bila iznenađena slabljenjem cijena mlijeka krajem godina. Može li komisija mi odgovoriti je li taj pad cijene posljedica samo e, nastala zbog problema sa Kinom i e, Rusijom, kako anticipirate 5% porast proizvodnje u Europskoj uniji? Čuli smo prijedlog e, da o raznim raznim subvencijama. Mi smo 30 godina imali kvote kada su bile uvedene, pretpostavljalo se da će biti na snazi pet godina. Ovo prije nismo doživjeli. Ovo jest vrijeme rizika, ali i mogućnosti. Ja bih željela odgovorni, odgovornika čuti odgovor na pitanje smatraju li oni da smo u krizi. Videli oni mogućnosti jer svi postaju pesimistični kada kada su tržišta ugražene. Možda bi netko mogao odgovoriti na moja pitanja. Pan, pan, pos, pan poseł Biegas. Pan poseł Biegas. Jedna minuta. Tylko jedna minuta. E, kreki... Ja smatram da bi ova rasprava trebala razmišljati, raspravljati, razgovarati i o proizvodnom modelu koji želimo za Europu u budućnosti. Dakle, 2014. godina je bila e, međunarodna godina obiteljskog, e, obiteljske poljoprivrede. Kao što znate, to je najbolje jamstvo za e, osiguranje hrane i za osiguranje povjerenja naših e, proizvođača te tog osjećaja bliskosti te održive poljoprivrede koja poštuje bioraznolikost i tako dalje. U Europi mi imamo taj proizvodni model koji je i dalje vezan uz mala i srednja poduzetništva, odnosno obiteljska gospodarstva i to je model koji trebamo razvijati. Kada govorimo o proizvodnji mlijeka, on se ne koncentrira na mali broj proizvođača, odnosno nekih proizvođača koji bi trebali preuzeti tržište kao što je to u SAD-u. Dakle, naš proizvodni model je drugačiji i trebali bi se također raspravljati o njemu i kada je riječ o sektoru mljekarstva. Gospodin Halas Garcia. Ja mislim da se nalazimo u situaciji koja je poprilično raznolika. Dakle, u Bavarskoj mogu proizvoditi mlijeko za izvoz, i ako nemamo, a ne uzmemo u obzir njihovu realnost, to bi nas zapravo prisililo da zatvorimo naš izvoz. Ali činjenica je da oni to mogu. Dakle, mi u Europskoj e, uniji moramo imati na umu sve različite realnosti. Mi smo u Španjolskoj uvijek govorili o problemima sa distribucijom. Ovdje mm, nisam čula da neki drugi imaju problema sa distribucijom, ali možda se to događa i u drugim zemljama. Dakle, postoji heterogenost. Ja bih htjela da mi sada vi kažete, čini li vam se da bismo trebali prvo definirati što znači kriza. Ne može biti e, ista razina kriza u nekoj zemlji kao što je Španjolska, e, Ujedinjena Kraljevina, Hrvatska ili Njemačka. Dakle, moramo imati definiciju krize kako bismo mogli pokrenuti mehanizme na europskoj razini kad je to potrebno. Drugo pitanje, ne mislite li vi da je Europski observatorij za cijene na europskoj razini mogao biti također potreban i zanimljiv? Bardzo, bardzo dziękuję. Pan Zahvaljujem. Gospodin, direktor Cortes, imate pet minuta. A nakon toga ćemo dati riječ našim stručnicima po dvije minute svatko. Gospodin Cortes, izvolite. Thank you very much. number of questions, e, Postavljeno mi je čitav niz pitanja E, neka od njih su bila vrlo zanimljiva kao i izlaganja koja smo čuli. Prva točka e, je pitanje jesmo li ili nismo u krizi i može li ili ne može komisija predvidjeti krizi. Juče smo na vijeću mogao sjediti i sjedio sam pored svog povjerenika koji je rekao da nismo u krizi. Ako pogledamo e, cijene, mi bismo željeli naravno imati mnogo bolje cijene. Jučer smo zatražili od 8 do 9 država da nam predaju podatke koje nam još nisu predali. Dakle, mnogo toga pokazuje da nismo u krizi, međutim mnogo je ozbiljnih problema i prvi ću ja reći da mi radimo na tim problemima, da dijelimo zabrinutost mnogih poljoprivrednika. Vrlo je nizka razina cijena u baltičkim zemljama, a prema našim saznanjima je važno da o tome govorimo. E, ne smijemo zanemarivati poteškoće s kojima se suočavamo. Bilo mi je stoga drago čuti od nekoliko govornika da su izgledi dobri mogu mnogo toga reći o onome što komisija radi da bi pomogla svim gospodarskim subjektima na tržištu zbog gubitka ruskog tržišta a isto tako i o e, našim zajedničkim interesima. Što se tiče i a p-a, mi doista imamo interes e, u e, tom sporazumu. Smatramo da u SAD-u postoji tržište za nas kojima može dati koje pruža mogućnosti za proizvode s dodanom vrijednošću važno je da s gospodarskim subjetima nađemo načina da uđemo u to. Međutim, mi nemamo kristalnu kuglu, da je imam, vjerojatno ne bi bio tu nego na Karibima. No to ne znači da se ozbiljno ne bavimo ovim e, problemima. Observatori je vrlo ozbiljan pokušaj s naše strane kojim se ne zaustavljamo. Mnogo ćemo još uložiti u taj observatorij i vrlo nam je važna podrška ovog odbora u tom smislu. Potom se pitalo e, što komisija e, radi, je li komisija pripremna. Naravno da smo pripremni. E, odluku o ukidanju kvota donijeli smo 2003. Što znači da smo sve ove godine radili na to. E, važno je kretati se e, dalje od podrški za, za cijene. To je odluka koju smo mi e, donijeli i provodimo je tijekom duljeg razdoblja. 2014. mljekarski sektor potpuno je otvoren i prihvaća ovu logiku. Postoje zabrinutosti za mnoga druga područja, međutim ove poteškoće E, s kojima se susreću proizvođači, nadam se da će im pomoći u prijelasku u drugi sustav. Ne moramo povećavati interventnu cijenu. Sve je to ta ista logika kao i činjenica da smo 2013. postali najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u svijetu. Mislim da sam ovim odgovorio na pitanja koja su bila postavljena meni. Hvala vam lijepo proizvođači mlijeka, zadruge. Toliko eh, sam doznao od različitih eh, ljudi. Mislim da smo zapravo na počecima krize. Eh, vratit ću se međutim govornicima. Počnemo s profesorom Tojsenom. Dvije minute svaki. Hvala lijepo, mnogo je pitanja, mnogo komentara, imam dvije minute. Pokušat ću u te dvije minute odgovoriti na njih. Kao prvo kvote. Kvote nisu zaustavile strukturne promjene, što znači da to nije bio prikladan instrument. Kao drugo, što se tiče ponude, i mislim da ono što predlaže Europsko udruženje nije realističko. Što se tiče nestabilnosti i cijena, to znači da imamo visoke i niske cijene, da se one mijenjaju. Riječ je o upravljanju gospodarstvima, odnosno poduzećima. Tri godine smo imali visoke cijene, onda smo, onda su se cijene spustile i prvi mjesec meni se činilo da je to najveća kriza kao četiri. Ja osobno sam e, uvjeren da će se proizvodnja mlijeka seliti u druga područja zato što postoje gospodarske prednosti, društvene prednosti. Mislim da će se ta migracija događati u budućnosti. I kao posljednje što se tiče promičbe područja u nepovoljnih uvjetima, da, apsolutno sam za njoj, ja sam ekonomist, ja ne mogu odlučivati o politikama. Međutim, ako se zato odlučimo, ne smijemo to učiniti preko interventnih cijena, to nije dobar put. Moramo to učiniti blisko, gledajući i surađujući s tim eh, regijama, a ne pokušavati namijeniti ove mm, mjere. Hvala profesore if you want to solve crisis, you have to look at what is the problem. The problem is overproduction. Maybe because we... Problem je pretjerana proizvodnja, možda zato što smo izgubili stara tržišta, možda zato što nismo razvili nova. A ako vidimo da s postojećim instrumentima e, onda ne možemo govoriti o upravljanju ponude, to je samo instrument za krizu. Međutim, ako kockate sa cijenama tako da se mljekarstvo može proširiti u zemlje izvan Europske unije, onda je to put kojim trebate ići. Znači, to se isto događa i sa peradom i nekim drugim područjima, možemo se čestitati. Zato što u mnogim dijelovima Europe imamo mnoge probleme s okolišem i proizvođače koji neće prestati e, s U prosincu sam bila na simpoziju koju je organizirala komisija, svi su bili vrlo zadržni. Ako je politika stabilizirati cijene i osigurati životni standard e, poljoprivrednika i oni koji sudjeluju u poljoprivredni, ja se možda nalazim na krivom mjestu, možda ne razumijem što znači. Sve to piše, međutim čini se kao da govorim drugim jezikom. Ako ne riješimo probleme tako da prisilimo one zagađivače da plate za to, nećemo ništa napraviti. Hvala.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 no kad kažemo kriza, što točno po time mislimo? Jako puno posla pred nama. Moramo uzeti u obzir e, različite izazove s kojima se suočavaju poljoprivrednici i to posebice e, visokih troškova proizvodnje što sam već napomenuo. A, e, potražnja raste i Europsko tržište mora pokazati malo kreativnosti i pronaći nova tržišta. To nije liberalni način razmišljanja. Ostala tržišta rastu. Novi Zeland bi za deset godina mogao dati više nego SAD ako nastavi ovim ritmom. Stoga i Europa mora reagirati na takav rast na globalnom tržištu. jer ne možete naravno uh, jednostavno tako opravdati veću proizvodnju, ali isto tako moramo mm, vidjeti koje sve mogućnosti imamo. Jako je važno pronaći načine na koje možemo to regulirati, ne na uh, individualnoj razini, već zajedno. U svijetu u kojem konkurencija nije uvijek poštena. I to je ono što mora biti jasno rečeno u Europi. Čuo sam jako puno komentara danas i slažem se s onime što je rečeno o kratkoročnom upravljanju. Ne moramo se okretati svakoj mjeri. E, postoje trenuci kada sve ide kako treba. Gospodin Des je rekao nešto što je vrlo bitno ne smijemo gledati samo ono što se događa u evropskoj, na europskoj razini, već i sami poljoprivrednici moraju gledati što mogu učiniti, pronaći nove ideje i svi mi moramo učiti od najboljih praksi. I još nešto što bih htio reći jest da je važno nastaviti sa modernizacijom, jer je to jedini način ako želimo imati budućnost mljekarskog sektora. Hvala vam, ovo zvuči jako dobro. No kako tu kreativnost prenijeti našim poljoprivrednicima? A sada riječ ima gospodin Dobin. Hvala. Prvo pitanje. Postoji li kriza? Ako pitam naše mljekare u našoj udruzi, oni će mi reći definitivno da. E, da li se situacija popravlja? Da, tržišta se e, stabiliziraju, ali sve u Europi brine dvostruka recesija, dakle da se ponovno ne ponosi kriza. Što učiniti? Oni koji ne govore ništa, pitanje je je li prihvatljivo pustiti mm, mljekare ovoj situaciji. Ako sve prepustimo tržištu, je, da, ono će se riješiti, no ono će e, to riješiti na način koji nam neće biti socijalno prihvatljiv. Zatim, da li European Milk Board mm, želi privatizirati kvote? Ne, ali želimo da se donesu mjere koje će pomoći mljekarima u situaciju u kojoj će biti previše mlijeka na tržištu. Što se tiče mjera koje će se poduzeti sad odmah, to ne znam, jedino podizanje intervencije. Što se tiče podizanja interventne cijene, to će potaknuti tržište i e, povećanje cijena. Zadnji puta kada smo tako nešto uveli, Evropska unija je zaradila novac, a nije izgubila novac. U redu, time bih završio, hvala. Hvala, a sada gospodin eh, Enderle. I ja ću biti eh, vrlo kratak. Jedan od zastupnika je rekao da smo predstavili situaciju kao da je idealna. Ja bih vas podsjetio na podatke iz 2013. Tada nismo imali krizu. Prosječna cijena 35,9 centi u Grčkoj, 34,2, a u Rumunjskoj 26,4. Tako da, to sve ovisi gdje se nalazite. u tom trenutku možemo li reći da je Rumunjska bila u krizi? Ne. Zatim, kvote. Vidjeli smo što se dogodilo u našoj regiji, bili smo e, vrlo zabrinuti, no bit će provedene dodatne strukturne mjere. I e, rekao sam da bi određene mjere bile, trebale biti da su potrebne za određene regije u nepovoljnom e, položaju. Osim toga moramo imati sigurnosnu mrežu za proizvođače proizvođačima je obećana sigurnosna mreža i moramo je imati. Zatim sam govorao o čitavom nizu mogućnosti, zatim interventna cijena, skladištenje, osiguranje i tako dalje. To sve spada pod sigurnosnu mrežu. Što sam još spomenuo? E, snagu Europe, e, raznolikost u e, proizvodnji i u preradi. Imamo i probleme, imamo probleme sa srednjim poduzećima, kada se govori o količinama od 400 do 600 milijuna i kad govorimo o izvoznim tržištima. Naravno govorimo o izvozu dobrih proizvoda, ali stalno primjećujemo da postoje velike razlike između e, potražnje na vanjskim tržištima. Rusi žele jedno, Kineze žele drugo. A Europska unija bi tu baš mogla dakle, se uključiti i pokušati uskladiti e, uvjete i standarde. Jako je važno da e, opskrbimo ta tržišta, imamo strukture, imamo sustave, do određene mjere to se financira kroz e, preraspodjelu proračuna i tu vas tražim za podršku. Ne želimo imati toliko e, birokracije zato što to je ono što uništava sustav. Hvala vam. A sada će riječ, nekoliko riječi reći gospodin Nikolson, naš izvjestitelj. Prevoditelji su nam dali još malo vremena. Hvala vam puno. Izvolite, gospodine Nikolson. Hvala vam, predsjedniče. Ja bih iskoristio ovu priliku ne samo da zahvalim e, prevoditeljima na njihovoj velikodušnosti i obećam neću vas sve još dugo zadržati. Osim toga želim zahvaliti svim našim govornicima danas. Nevjerojatno je da je prošlo već 3,5 sata od kako smo počeli. Tako da zahvaljujem svima onima koji su ostali i slušali sve. Vidim i da su neki vrlo brzo otišli kada su pokušali kritizirati Mm, Mansell je dakle prije tri sata govorio o važnosti svjetskog tržišta. I da, važno je da zadržimo naš udio na svjetskom tržištu i da ga povećamo. Da li vjerujem e, da su sigurnosne mreže e, kakve su sada, da li su dovoljne? Ne, mislim da nisu. Ne slažem se s povjerenikom i vidim mm, da su neki zastupnici otišli, ali možda mu možete to reći. Ne vjerujem e, kada on kaže da nema krize. Postoji kriza. Možda nije jednaka u svim regijama, ali kriza i tekako postoji. I e, sumnjam da će se išta učiniti do e, travnja ili svibnja. E, svi znamo što očekujemo i smatram da ne bismo trebali čekati dok se to dogodi. I ne, ne želim da nam se ponovno uvedu kvote e, na stražnja vrata, ne želimo e, ponovno imati jezera mlijeka i brda maslaca, već želimo osigurati poštenu potporu našim proizvođačima. I na kraju priče mislim da proizvođači mlijeka su ti koji snose najveće posljedice. Niti trgovci, niti prerađivači. Isto tako važno je govoriti o poštenim trgovačkim praksama u e, lancu opskrbe hranom. Gospodine predsjedniče, to, time ćemo se i mi baviti u našem odboru. Jer očito je da postoji problem. Nismo iskoristili sve alate koje smo imali. Sve alate koje nam je nudio mliječni paket. Poljoprivrednici, to jest naši proizvođači, moraju biti odgovorni, ne mogu potpisivati kratkoročne e, ugovore kad im to odgovara i dugoročne kad im to ogovara. Mislim da mora postojati, moraju postojati poštena pravilna igra. Mljekarski sektor se mora naviknuti na to da će biti kriza, baš kao što su se i svi ostali sektori na to navikli. Pozdravljam činjenicu i mm, da su, da su danas svi rekli što su željeli, što su mislili i čvrsto sam uvjeren da da se može nešto učiniti. I moram reći onima koji koji žele natrag kvote. Njima moram reći, kvote su imale svoju svrhu, odluka je donešena prije jako puno godina i slagali se vi s time ili ne, tu smo gdje jesmo i moramo pronaći rješenje za sve probleme. Što god se dogodilo s kvotama, one se u kratkoročnom razdoblju zasigurno neće vratiti. I gospodin iz komisije je rekao da nema kristalnu kuglu. Ne, nitko od nas nema. Da ima, sigurno bismo u brojnim slučajevima bili drugačije postupili. I uvijek je ja, jako lako reći, dakle, kritizirati kad ste već, kad je već nešto gotovo, lako je biti general poslije bitke. ali ova jedna od najvećih kriza koja se dogodila nismo mogli predvidjeti. I danas mislim da moramo e, poslušati Europski observatori za tržište mlijeka, moramo mu dati veću ulogu i iskoristiti ih bolje. Slažem se sa gospodinom Dormanom, postoji ozbiljan problem u nepovoljnim regijama, regijama koje su u nepovoljnom položaju i bit će većih problema ako to ne pokušamo riješiti. Da se vratim na pitanje, imamo li dovoljno alata, koristimo li sve alate koje imamo na raspolaganju, e, da li nam je potrebna dodatna potpora? I sve što mogu reći je da, mislim da možemo učiniti više i e, Moramo to jasno reći povjereniku. Mislim da postoji kriza u mljekarskom sektoru. I ako je netko bio član ovog odbora 26 godina, a ja jesam, čuo sam od komisije ove stvari već ranije. Čuo sam od jednog povjerenika da nikada više komisija neće to učiniti. I sada se opet isto ponavlja. I zato vam govorim, vratite se natrag, recite komisiji, to jest povjereniku, da ne prihvaćamo ovo što govorite. Ja ću raditi na izvještaju sljedećih mjesec dana, za mjesec dana će doći pred odbor, ponovno ćemo raspravljati o, o izvještaju i pokušat ćemo pripremiti razuman prijedlog Slušao sam e, sve što je rečeno danas i ozbiljno govorim i žao mi što to moram reći, ali kada pišete odgovoran izvještaj i očekujete od ljudi da će ga pročitati i djelovati po tome, mi moramo biti odgovorni. I Stoga želim zahvaliti svima na doprinosima danas i hvala vam predsjedniče kako ste vodili ovaj sastanak. Eto, na kraju kasnimo samo pet minuta, što nije uopće loše nakon tri i pol sata. Hvala vam puno svima. Molim vas dozvolite jednu minutu meni. Sigurnosna mreža koja čeka reforme, nema mehanizme ni instrumente. To je jedan od problema. Osim toga imamo i vanjske parametre. Ne možemo Uh, nije jednostavno. Rusija nam je e, nametnula embargo, a tu, je, tu su i pregovori oko TTIP-a, tako da to su novi vanjski uvjeti i drago mi je da gospodin Nikolson zna puno o TTIP-u zato što mi moramo povezati našu situaciju sa tim vanjskim parametrima koji imaju e, značajan učinak na zajedničku poljoprivrednu politiku. Hvala svima, hvala svim zastupnicima i prevoditeljima i mislim da smo dobro iskoristili današnji sastanak. Hvala vam.